Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die Sitzung. Kolege i kolegice, htio bih se početi sa sastankom. Mich auch, dass mein erster Stellvertreter Legut. Drago mi je što je moj prvi zamjenik, gospodin Legutko, ovdje sa mnom. Htio bih eh, reći, uzevši u obzir vremenski okvir koji imamo za e, odnos, za izvješće o odnosima Europske unije i Kine, da je zapravo rok za podnošenje amandmana bio treći rujan. Danas je 13. listopad. rečeno mi je da, da je to kašnjenje navodno zbog prijevoda i da nije bilo moguće ranije obraditi ovaj dosje, ali sada vidimo da još uvijek nemamo kompromisne amandmane. Nakon šest tjedana još uvijek nije održan sastanak za u nakon što je završio rok za podnošenje amandmana. I zbog toga ovaj tjedan o tome ne možemo glasati, zato što nije moguće pripremiti niti glasanje. 16. studeni nije mogući zato što izvjestitelji neće biti tu. I onda zatim imamo kao sljedeći datum 7. prosinac, a tada su mnogi iz delegacije za odnose s Kinom na misiji u države AKP. Ja mislim da ovo stanje nije podnošljivo, i zapravo mi ovdje trošimo vrijeme na ovo izvješće i ne možemo započeti s nekim novim izvješćem. E, izvjestitelj nam može sad iznijeti neki prijedlog kako možemo ubrzati taj postupak mm, kako bismo doista mogli ostaviti razvoj po pitanju ovog izvješća. Gospodin izvjestitelju, predajem vam riječ. Hvala lijepa. Biću vrlo kratak, kao što ste rekli. Prije točno tjedan dana primio sam cijelokupni prijevod amandmana na engleskom jeziku. Tek tada sam mogao proučiti amandmane i time sam se predano bavio od onda do sada. E, nisam ja uzrok problema, jako sam napno radio na ovom izvješću i moram reći da sam od različitih klubova zastupnika dobio zahtjev da se postignu kompromisni amandmani. I izdvojilo se vrijeme za to. Predsjedavajući, želim vam se zahvaliti, zahvaliti svima koji su uložili amandmane na ovo izvješće. 485 amandmana je e, uloženo koji se odnose na velik broj značajnih promjena do kojih je u Kini došlo za vrijeme naše ljetne stanke a e, također i rasprave koje smo vodili u parlamentu e, prije ljetne stanke. Govorilo se o financijskim poteškoćama, čak i krizi, kao i strašnoj eksploziji do kojeg je bilo došlo 12. kolovoza. E, koliko čujemo, možda će trebati puno godina dok se ukloni kontaminacija tla i vode. Još uvijek se ne zna točno e, što se sve dogodilo s tom eksplozijom. Znamo da su u to uključene i strane tvrtke. Inače, kad sam primio prijevod svih amandmana, bavio sam se pitanje kompromisnih amandmana. U sljedećih nekoliko dana da ću svoje prijedloge kompromisnih amandmana izvjestiteljima u sjeni. Neki od kompromisa odnose se na odnose između Europske unije i Kine, drugi na Tibet, kampanju protiv korupcije, te e, probleme vezane za ljudska prava, za zaštitu okoliša, zatim za situaciju u Hong Kongu, te povećanim e, tenzijama u Južno-Kineskom moru te također trgovinskim odnosima između Kine i Tajvana. Hvala kolegama što se zanimaju za ovaj e, za ovu temu i rado ću dalje surađivati s njima. Hvala vam gospodine Zester, vi imate li već pregled vezano uz slavne poteškoće kod amandmana? Dakle, ono o čemu smo pričali, jer to je sada i smisao ovog drugog razmatranja kojeg imamo. Ili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 Postoje li već kompromisni amandmani? Ik zal nog een later check doen. Die kunnen vandaag inderdaad... Eh, eh, Što se mene tiče, danas ih možemo priopćiti izvjetiteljima iz Sijene. Bilo bi smislenije da smo ih imali ovdje već u dvojnom prikazu. Gibt es Wortmeldung? Želi se netko javiti za riječ? Gospodin Langen? Äh, Gospodine predsjedniče, doista moramo brzo završiti sa ovim dosijevom. U međuvremenu smo imali dva međuparlamentarna sastanka s našim partnerima u Kini, jednom u srpnjom, a drugi put u rujnu. Naši kineski partneri nas pitaju za to izvješće. Oni su isto tako i zabrinuti zbog toga što se boje da ovo izvješće neće zadobiti nužnu kakvoću koja je potrebna za naše strateško partnerstvo Europska unija Kina. Gospodin Belder, vi ste malo prije rekli da je došlo do važnih događaja tijekom ljetne stanke, dakle tada je došlo do one katastrofe u Tanđinu. Ali je li ta katastrofa strateška točka vezana uz eh, stratešku suradnju Europske unije Kine? Isto tako u vašem izvješću se nalaze tu i određene izjave predsjednika Kine. Ja mislim da ne možemo to staviti u prvi plan. Moramo se usredotočiti na ona područja politika u kojima Europa želi u budućnosti surađivati sa Kinom. To trebamo naglasiti, a ne naglasiti izjave predsjednika ili eksploziju u Tanđinu ili nešto tome slično. To ne bi trebalo biti u prvom planu. Mi smo u tom smislu i podnijeli naše amandmane. E, dakle, želimo nastaviti sa ekonomskom suradnjom, tu imamo e, sporazum o ulaganju, e, imamo Azijsku investicijsku banku, imamo Junkerov plan i imamo uh, novi put svile, te jedan pojas, jedan put. Uh, na tome trebamo raditi i naravno osim gospodarske suradnje imamo i političku suradnju. Tu imamo različite sukobe diljem svijeta gdje se nadamo da Europska unija i Kina mogu naći za njih rješenja. U našem susjedstvu imamo Iran, Siriju i druge sukobe. Naravno, E, Južno Kinesko more i na to se moramo osvrnuti, to je nesumnjivo tako. Zatim imamo velike druge teme, digitalna Kina, digitalna Europa, dakle ta tranzicija našeg društva e, ka digitalizaciji. Kako ćemo postići zaštitu podataka, kako ćemo se boriti protiv kibernetičkog kriminala, kako ćemo razviti nove tehnologije. To su strateške teme i nadam se, gospodine Belder, da ćete se u vašim kompromisnim se složiti na to, a ne na teme e, koje su pojedinom kolegi neka vrsta hobija, ali što nije smisleno za nastavak danje suradnje s Europskom unijom Kinom. Evo, tu bih stao. How can you do that? Ah, my issues. It's about the Congress. <laughs> uh, yes, uh, I mean, uh, sorry I didn't hear. Oprostite. E, nisam uh, čuo do izvjestitelja. Međutim, mi na španjolskom imamo izreku gdje kažemo da treba biti strpljiv kao kinez. E, ja e, razumijem da je došlo poteškoća zbog E, toga što je prijevod kasnio i ako e, se nešto neko kasni nema problema. Želim se staviti na raspolaganje izvjestelju, moramo raditi što e, učinkovitije moguće. Predsjedniče, hoćemo li sada govoriti o amandmanima ili jednostavno o tome što je došlo do kašnjenja? I drugo pitanje, trebam li ja sada govoriti o amandmanima Pučana? Dobro, hvala. Govorit ću e, španjolski. Da, imamo, tako moram reći da ponešto kasnimo i vjerojatno ćemo u prosincu dobiti kompromisne amandmane. Nadamo se da će nas izvjestitelj o svemu obavještavati što se tiče amandmana. Već sam to rekao u srpnju da ću e, nekoliko primjedbi izvjestitelju. Htio bih naglasiti koliko je Kina od izuzetne važnosti u međunarodnoj zajednici. To je nešto što zaista treba stajati u izvješću. E, Kina mora imati mjesto koje pripada među vodećim zemljama u svijeti. Ali naravno to znači da Kina mora poštovati pravila koja vrijede za sve i držati sve svojih obaveza. Ne možemo smatrati da je sve što je vezano za sporazum o pregovorima zadovoljavajući. Nadamo se da će nam omogućiti E, da do toga dođe. Kina je već krenula u, e, u pozitivne tranzicije i mislim da bi bilo jako važno da Kina na uspješan način dovrši tu tranziciju nego li da ostavi situaciju tako kakva je. To bi bilo opasno za tržište u svijetu. Među drugim amandmanima koje sam e, uložio bio je jedan o tome da će se u studenom održati drugi krug dijaloga s kineskim vladima. Velik broj kolega htio je naglasiti pitanje manjina i pitanje Tibeta koji su kamen spoticanja u tim pregovorima. Situacija u Južnokineskom moru također je od ključnog značaja Neću ponavljati ono što sam već rekao na tome planu, ali moramo znati da tajvonske vlasti e, žele da se međunarodno pravo mora tu počne promjenjivati. To je zaista od odsudne važnosti. Tu su pitanja bilateralne prirode i mislim da se moramo usmjeriti na bilateralno rješavanje međunarodnih sukoba. Prema tome, trebamo raditi da, na tome da se poboljšaju odnosi između e, Kine i Tajvana. To je naročito bilo važno prilikom e, sastanka koji se u svibnju održao na, odlu, na otoku Ginmei. Među drugim e, primjerima amandmana govorilo se također o zaštiti okoliša. Naš klub i mnogi drugi smatraju da postoji mogućnost da se ulože kompromisni amandmani i poboljša strateški karakter ovog teksta. Hvala. Hvala predsjedavajući. Želim čestitati izvjestitelju na ovom izvješću odnosima između Europske unije i Kine i načinu na koji ih je analizirao. Ja sam koordinator mog kluba za ljudska prava, pa ću govoriti samo o toj temi. Gospodine Belder, jako mi je drago da se u izvješću osvršćete na to pitanja. Da, došlo je do napretka, međutim u Kini se još puno toga mora poboljšati u, u pitanje ljudskim prava, jer Kina jest e, tigar u gospodarstvu, ali ne i kada se radi o diplomaciji. E, treba još puno toga poraditi na pitanjima Tibetanca, Tibeta, Ujgura i e, kršćanskih manjina. Što se Tibeta tiče, Tibetanci su postali manjina u vlastitoj zemlji. Hvala. Gospodine Šolcen. Hvala vam gospodine predsjedniče, gospodine Belder. Mi ne razgovaramo po prvi put o ovom izvješću, niti o samim odnosima, već smo u proteklih nekoliko godina više puta raspravili eh, o tom odnosu između Europske unije i Kine, pa i pod vama kao izvjestiteljem. I ja želim reći da strateško o strateški pristup ovog izvješća ne možemo podržavati. Mislim da je ovo izvješće e, promašilo svoju metu i uopće ne ispunjava ono što bi trebalo. Meni nedostaje dosta toga. Ono što je i predsjednik naše delegacije s Kinom upravo rekao je to da bi se trebali osvrnuti na općenite izazove, dakle da trebamo razmisliti o kako mi kao Europski parlament možemo dati doprinos daljem razvoju strateškog odnosa između Europske unije i Kine. Radi se tu o strateškom partnerstvu o kojem govorimo. Kada vidimo u proteklih mjeseci i godina sastanke na vrhu između Europske unije i Kine, dakle to nedostaje. Mi smo pokušali kao klub zastupnika u tom smislu podnijeti amandmane, no ova, ovaj velik odmak e, s vašim pristupom e, nam onemogućava da u velikoj mjeri poboljšamo vaše izvješće. Isto tako, kao što je već i rečeno, gospodarske, politički e, aspekti, aspekti ljudskih prava, sve to bi trebali tematizirati. Tako da me zanima Um, kako ćete vi iz uh, ovih mogućih amandmana koji također uh, zapravo ukazuju na tome da moramo promijeniti ovo ovaj nacrt izvješća, uh, kako ćete moći možda promijeniti tijek tog izvješća kako bismo pokazali gdje Europski parlament može dati svoj doprinos za daljnje produbljivanje odnosa s Kinom. Hvala. Izvolite. Gospodin Schaffhauser. Hvala, predsjedniče. Mi naravno nećemo glasati za ovo izvješće i negativno ćemo se o njemu izjasniti. Preći ću od najbitnijih na manje bitne teme. Dakle, ono što je za mene temeljno je da dođe do uravnoteženih odnosa između Europske unije i Kine. A ovdje se uopće ne raspravlja o temeljnim pitanjima novih načina sklapanja trgovinskih odnosa s Kinom kako bi trgovina i razvoj bili održavi. To je isto stvar kao i s Njemačkom. Deficit jednih predstavlja suficit drugih. A što se Kine tiče, imamo mm, deficit, trgovinski deficit iako imamo suficit platne bilance. To je e, rezultat na velike masovne mm, dezindustrializacije u Europi. Moramo naći nove načine trgovanja s Kinom. Što se tiče jednakosti u kupovnoj moći, tu ništa ne razvijamo na strateškom planu, jer svijet sada postaje multipolaran bez obzira što mi tu želimo ili što mi o tome kažemo. Ovdje sve ulazi u jedan, kao da se sve e, unipolarno, a zapravo svijet je multipolaran. Treće, smatram da je ovo sramotno izvješće. Zašto? Zato što ovdje imamo e, dvostruka mjerila. Vrlo je lako okriviti druge, ali prvo bi smo trebali pomesti pred svojim vratima prije nego što okrivljavamo druge. Skandalozno je stalno okrivljavati druge, a da se pritom ne zapitamo nikada što mi trebamo promijeniti, što mi trebamo učiniti. I zato e, naši amandmani svaki puta E, kada kažemo da nešto nije u redu s odnosima s Kinom, uvijek naglašavamo što bismo mi morali napraviti da se situacija poboljša. E, hvala predsjedniče. E, čestitam izvjestitelju na uloženim naporima, ali usprkos tome što je on intenzivno na tome radio, dopustite mi da naglasim barem tri aspekta koje nam se čine problematičnima u izvješću o odnosima s Kinom. Prvo su je tibetansko pitanje. Mislimo da se u ovom izvješću može postići mnogo više kako bi se naglasilo kako je strašna situacija u kojoj živi tibetanski narod. Tibet je e, pratio e, bio e, žrtva jako velikih politika e, premještanja populacija do 2020. godine, ali bile su još i mnoge druge politike koje je kineska vlada nametnula e, kako e, bi došlo do uvijek do infiltracije u svakom budističkom samostanu, a i članak 103 iz e, kineskog zakona također je tu e, jako loš. I e, također postoji problem vezane za ledenjake koji bi mogli uništiti cjelokupni ekosustav u Tibetu. E, još jedna stvar vezana za ljudska prava, što je već neko naglasio. Situacija u Kini je zabrinjavajuća i mislim da bi ovaj parlament trebao prestati s dvostrukim mjerilima i e, morao bi biti vrlo otvoren s nekim zemljama i e, e, paziti kakve odnose ima s jednima i s drugima. problem su također neke nevladine organizacije kao i novi zakon o nacionalnoj sigurnosti i Zakon za borbu protiv terorizma, koji je e, vrlo nejasan u svojoj formulaciji i gdje jednostavna kritika vlada se smatra subverzivno. E, to jednostavno e, podriva mogućnost da se ostvaruju ljudska prava i građanska prava. I za kraj pitanje ekologije nuklearna energija koja se želi podvostručiti od 2020. godine e, zaista nas plaše jer to predstavlja velik rizik za okoliš. I mm, moram e, reći da se nadam da ćemo moći zajednički raditi na e, ovom izvješću kako bismo bolje naglasili neke dijelove o kojima, koje sam ja sada izdvojio. E, hvala. Predsjedniče, želio bih čestitati izvjestitelju na ovom na svom radu i postaći ga da surađuje s kolegama. Siguran sam da će to dati dobre rezultate. Podsjećam vas da je e, Europska pučka stranka e, protiv bilo kakvog naloženja kompromisnih amandmana s Nacionalom. E, to e, je nešto gdje želimo zaista inzistirati na tome. Što se tiče Tibeta, uložio sam nekoliko amandmana na tu temu kako bismo naglasili koliko je kriza na Tibetu ozbiljna. Od 2009. godine jako e, se puno e, ljudi spalilo. 143 osobe postupile su na taj način. Vidimo dakle da kineske vlade, e, vlasti zaista zaista pokušavaju poštriti kontrolu. Prije nekoliko mjeseci bio sam u Nepalu gdje se vidjelo da sve manje tibetanskih redovnika stiže u Nepal. To je nešto iz čega možemo jasno izvući zaključke. Što je sa svim tim tihim pokretom? Ne, to nije u redu, ne daje rezultate. Već pet godina vidimo da između Dalaj Lame i kineskih vlasti nema dijaloga vrijeme je došlo da se jasno kaže da smo uočili koliko je situacija teška te da treba podhitno e, ponovno postaći dijalog između Dalaj Lame i kineskih vlasti. Potrebno je da postignemo politički dijalog kako bi Tibetanci mogli uživati svoja prava slobodno. Evo, to su e, oni aspekti koji sam htio naznačiti, a siguran sam da ćemo s različitim klubovima zastupnika uspostaviti dobre kompromisne amandmane. Da, gospodine predsjedniče, kao predsjednik delegacije za odnos s Kinom sam se još jednom javio za riječ. Slušao sam što su kolege rekli. E, sve ćemo to sigurno obraditi, ali ja bih e, vam htio reći sljedeće. Kada bi naši partneri u Kini izradili izvješće o odnosima između Kine i Europske unije i kada bi tu e, naglasili e, separatističke napore u Kataloniji, kada bi tu e, žalili to što nema nikakvog napretka, stavili bi naglasak na način na koji se postupa s Romima u različitim državama ili pak e, razna ograničenja koje je uvela Mađarska ili izbjeglice. Onda bi i mi si morali trljati oči i pitali bi se da nemaju oni neke druge teme o kojima žele razgovarati s Europom. Dakle, ja molim da kasnije kada radimo na izvješću da stavimo naglasak na strateške teme za odnos između EU unije i Kine, ali ne na teme o kojima ćemo mi svakako uvijek iznova razgovarati, ali koji ne čine samu srž odnosa Europske unije s Kinom. To bih htio apelirati, na to bih htio apelirati. Hvala lijepa. Ja želim još isto tako iznati nekoliko primjedbi po ovome. Želim pozvati, sad nakon ove rasprave, izvjestitelja da nacrt amandmana e, uključi u izradu kompromisnog amandmana i da uspije uključiti jedan strateški pristup u svoj tekst. Naravno, po općenitim linijama se svi slažemo, samo ne po određenim detaljima. I treba isto tako biti jasno da to nije samo izvješće o stanju sudskim pravima. Kina je jedna od najvećih sila na ovom svijetu. Članica je Vijeća sigurnosti naroda i odigrat će važnu ulogu u tom smislu i stoga se pitamo kako strateški trebamo razvijati naše odnose s Kinom. Naravno, netko je spomenuo isto tako da trebamo spomenuti gospodarstvo ili recimo situaciju da su europska poduzeća u nepovoljnom položaju na kineskom tržištu naspram kineskih poduzeća, što je izuzetno loša situacija ne može netko imati preko 50% kapitala, a treba razvoj tehnologije povezati sa tehnološkim transferom, a zatim ne može sudjelovati u natječajima za javnu nabavu. Dakle, postoji čitav niz tema gdje želimo da se kinezi ponašaju u skladu s našim interesima i ja vjerujem da ćemo to uspjeti ugraditi u odgovarajući način u kompromis amandmana. Dakle, da imamo uravnotežen pristup, dakle da kažemo što tražimo, gdje postoji suradnja, gdje postoje kritični aspekti, primjerice u pitanju ljudskih prava. I stoga vas molim da još ne pošaljete već danas e, kompromisne amandmane, već da si uzmete još jedan dana kako biste razmislili o kompromisnim amandmanima e, sada nakon ove rasprave. Kao drugo, sljedeći tjedan ćemo zatim vidjeti te amandmane i dakle kompromis amandmane ćemo onda imati na uvid i morat ćemo odlučiti kako ćemo provesti glasanje. Čini mi se da je u svakom slučaju ovo izvješće još moguće E, dalje razviti, a ja želim osvrnuti na dvije točke gdje se ne radi baš e, o radu gospodina Belgrada, nego općenitom načinu rada. Tu imamo nacrt izvješća gdje imamo e, pet i pol stranica uvodnih izjava i dvije stranice odluka. Ne bismo li si mogli dati, zadati tu neko pravilo, dakle, na primjer, dvije stranice uvodnih izjava i gotovo. Ako imamo pet i pol stranica uvodnih izjava, onda vam mogu već sada zajamčiti da niko neće pročitati to izvješće. E, dakle, to uvođenje uvodnih izjava, da pokažemo da svi sve znamo i svatko onda unese u to što je nedavno pročitao u e, novinama New York Timesa o ovome. Mislim da to nije, primjeno to nije politički način rada, to možda možemo napraviti za, neku, za neki znanstveni dokument, ali ne ovdje. Dakle, pet i pol stranica uvodnih izjava, mislim, možda je to sve točno, ja to ne mogu provjeriti, ne znam je li to točno, zato što nemam tu snagu da pročitam uopće tih pet i pol stranica. I evo, kao što sam već rekao, to radimo sada e, kod svih rezolucija i kod rezolucija o hitnim temama. Isto imamo tri strane uvodnih izjava. To je nešto što će nas odvesti u propast. Građani nas smatraju ludim. Kada naši građani vide ovakav dokument, onda se pitaju što oni uopće tu rade. Dakle, kao što sam rekao, to nije usmjereno protiv gospodina Beldara. to se tiče svih nas, uključujući tajništva i svih iz kluba zastupnika. Mi svi mnogo toga znamo e, zajedno i onda to sve želimo uključiti u uvodne izjave. I možda bi u, ovoj, u ovom trenutku mogli uzeti olovku i možda prekrižiti neku od ovih zanimljivih e, uvodnih izjava. Ako netko želi napisati knjigu o povijesti odnosa Srpskog njekina, onda to sve može u toj knjizi stajati, ali ne u ovom tekstu. Gospodin izvjestitelju, imam, riječ. sam dva puta zatražio riječ u ime kluba Alde. Želio bih da mi date nekoliko trenutaka. Najvažnije je da Kina postupa u skladu sa međunarodnim zakonima. To vezano za trgovinu, gospodarstvo, ljudska prava i međunarodne odnose, primjerice vizavi Tajvana, ali i sporazuma dakle vezanog uz status Hong Konga. Međunarodni zakoni bi trebali biti ključni za naše djelovanje. Ja, heel kort, meneer voorzitter, want we moeten gaan stemmen. Evo, samo kratko s obzirom da ćemo uskoro glasovati kompromisni amandmani. Nakon duge refleksije odlučio sam ih formulirati. Sada ću sa izvjestiteljima iz cijene vidjeti jesu li oni prihvatljivi i moguće je da će stvari ići nešto drugačije nego što je najavio Jolajnen zbog širokog spektra tema koje su spomenuli kolege. I još nešto kolegi e, Lajnenu. Bio sam iznenađen kada sam čuo vašu evaluaciju prošoljetnih događanja. To nema nikakve veze sa lobiranjem, već se radi o vrlo ozbiljnoj reakciji u Kini, dakle čitavo civilno društvo se nakon katastrofe podiglo na noge. To nema veze s našim gospodarskim sudjelovanjem u toj regiji svijeta, ne možemo tako banalizirati stvari. To je samo dio mog uvoda. Pročitajte kompromisni amandman i onda ćete mi reći jesu li uravnoteženi ili ne i baziraju li se na činjenicama ili ne. I još za kraj nešto kolegi Šolcu. U nekim političkim ambijentima, ukoliko se ne dijele ideje ili vizije, onda se to znači da ta osoba ne posjeduje tu ideju ili viziju. To baš nije demokratski. Ja imam svoju viziju i strategiju Kine i vi se možda ne slažete. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepo gospodine izvjestitelju. Siguran sam da ćete sada nakon ove rasprave uspjeti usuglasiti vaše stajalište sa stajalištem većine u ovom odboru ako želimo imati uspješno glasovanje o konačnom nacrtu izvješća jer je upravo i izvjetitelj za to zadužen da predstavi stajalište cijelog odbora, a ne samo vlastiti stav.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 Prelazimo sada na izvješće Ujedine narodi, to je točka dnevnog reda broj 7. E, može li klub zastupnika ECR prekinuti sa internom raspravom? Zamolio bih izvjestitelja, to je upitao bih ga imali još neka pitanja ili neke primjedbe. Wo er Ja, bitte. Ja, <clears throat> Chairman, dear colleagues, uh, I don't Gospodine predsjedniče, dragi kolege, nemam ništa za dodati. E, Radili smo kompromis amandmane, nadam se da će oni dobiti podršku i nadam se i da će moja preporuka da imamo odvojena glasovanja i glasanja po dijelovima biti isto tako nešto što ćemo moći slijediti kako bi imali dosljedan i konzistentno izvješće. Hvala lijepa, prije nego što prijeđemo na glasovanje. vam želim izneti jedan prijedlog, ako se slažete. Ovdje uvijek govorimo visoka predsjednica, podpredsjednica, a mi govorimo podpredsjednica, visoka predstavnica. I to se tiče mnoštva amandmana. Ako se slažete, onda ćemo za veziju koju ćemo predati za glasanje na plenarnoj sjednici e, odmah ispraviti ovo na naš uobičajen pojam u redu. Onda možemo prijeći na glasanje. Ispričavam se. 110. Ne mogu vjerovati. Ko je za amandman 110? Gospodina Donžana. Ko je protiv? služenja u se. Za nije usvojen? Bilo? Ispričavam se. Wer, ist war die Anfrage, ob wir Dakle, postavlja se pitanje hoćemo li skupno glasati o ovim amandmanima od kolege Danžana. Slažete li se s time? Gospodin Danžan, da? Ne, ne. Protivljenje vidimo ovdje, tako da to nije moguće. Dakle, amandman 110. Tko je za? Tko je protiv suzdržani? Usvaja se. 111. Tko je za? Tko je protiv suzdržani? Usvaja se. 112. Tko je za? Protiv suzdržani? Usvaja se. 113 za. Protiv suzdržani? Usvaja se. 116 za protiv, sužani, usvaja se. 117 za, protiv, sužani, usvaja se. 118 za, protiv, suzdržani, u se. Pa mogli smo onda skupno o tome glasati. Svaki klub zastupnika je jednako glasao kod svakog amandmana. Ali u redu. Imamo još vremena. Kompromis broj 1, tko je za? Tko je protiv suzdržani, usvaja se. Onda prelazimo na amandman 132. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 113. Tko je za? Protiv? Da, rekao sam 133. Aha, 133. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 134. amandman, prvi dio. Tko je za? koji je protiv sužani usvaja se drugi dio. Tko je za? Sa usmenim amandmanom socijaldemokrata. Dakle, 134 za. Protiv. Mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo to. Glasanje je završeno. Klub zastupnika ECR ima jednog zastupnika previše. Malo prije su nas pitali koliko zapravo imaju glasova. Dakle, ECR je malo prije pitao je li sedam zastupnika broj. Koliko glasova ima ECR? Imamo li negdje to u statistici? Sedam. Ali još uvijek imate jedan glas previše. Evo ga, sada je dobro. Dakle, glasanje je završeno. 30, nasom 30, nasom 1. Odbija se. Jedan, tri, pet. Ne, ništa. Jedan, tri, šest. Tko je za? Protiv, sužani, odbija se. Kompromis broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Vjerojatno je usvojen. Završeno. 34, nastavno 23, tako je usvaja se. Zatim prelazimo na kompromis broj 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 153. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 158. Tko je za? Tko je protiv? Provjera. Abstimmung ist geschlossen. Mit Glasanje je završeno. 26 na 35 odbija se. 159. 159, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis broj 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 119. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suženi usvaja se. Što slijedi sada? Jedan šest sedam, Lohbiler, to je dodatak. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 168. 168. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Zatim 178. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis broj 5, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Zatim amandman je 180, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Abstimmung ist geschlossen? Nee. Glasanje je završeno, a ne, nedostaje još glasova. Glasanje je sada završeno. 34 na 29 usvaja se. Zatim imamo 183. amandman, drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 6 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim amandman 187 tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Čestitke gospodine Kovačev. 189. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjera. Glasanje je završeno. 23 na 39. Odbija se. Koji je to sada bio amandman? Dakle, zatim nam slijedi kompromis broj 7. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim 193. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. 194, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 195, tko je za? Protiv? Suzdržani, provjerit ćemo. Glasanje je završeno. 26 nasmo 34. Odbija se. 196, tko je za? Tko je protiv suzdržani? Usvaja se. 197, tko je za? Protiv suzdržani? Odbija se. 199, tko je za? Protiv suzdržani? provjera. Glasanje je završeno. 27 naspom 33 odbija se. Zatim 201 drugi dio. Tko je za? Tko protiv? Suzdržani odbija se. 202 tko je za? Provjera 201. amandmana. Glasanje je završeno. A, ipak sa 34.28 na 28 usvaja se. 202 tko je za? Tko je protiv sužani usvaja se? 203 tko je za? Tko je protiv suženi usvaja se? Zatim prelazimo na amandman 207. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? u se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Zatim amandman 250. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo. 250. amandman. Glasanje je završeno. 44 nastavno 18 usvaja se. Zatim prelazimo na kompromis broj 10 koji je za. Koji je protiv služenja usvaja se. Kompromis 11 koji je za. Što će nam ovaj kompromis ako to ne pokriva amandman? Aha, dakle 205. amandman. Tko je za? Tko je protiv? To je kompromis sa samim sobom. Elektroničko glasanje o 205. amandmanu. Glasanje je završeno. Sa 25 na 37 odbija se. Kompromis broj 11 koji je za koja je protiv sužena usvaja se. 259. amandman drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Glasanje je završeno. Još jednom. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. 32 na smo 27. I dosta kolega koji nisu uzeli u tome, ali ipak usvaja se. Zatim prelazimo na 264. 264. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani provjera. Glasanje je završeno. Sa 33 na 122 se usvaja. Zatim 265. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Provjera. Glasanje je završeno. Sa 25 na 34 se odbija. 267. Tko je za? Tko je za? 267. Tko je protiv? Suzdržani odvija se. Kompromis broj 12. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim amandman 281. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis 13 koji je za, koji je protiv, suženi usvaja se. Kompromis 14 koji je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 295 koji je za, koji je protiv, suzdržani odbija se. Skupno, skupno od 295. do 300. amandmana, da, U redu. 295 ko za, ko je protiv, suzdržani, odbija se. Sada od 296. pa do 300. amandmana. Tko je za? Tko je protiv? Provjera. Glasanje je završeno sa 27 na četiri se odbija. Kompromis broj 15, koji za? Koji je protiv Služani usvaja se. Amandman 305. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Mislim da se usvaja, ali povijedit ćemo. Glasanje završeno. Sa 26 33 se odbija. 306 tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 307 tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Opet provjera. Glasanje je otvoreno. 307. amandman. Glasanje je završeno. Sa 27 nasom 33 se odbija. 308 tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 309 tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis broj 16 tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 17 tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim prelazimo na amandman broj 20, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 22. amandman, tko je za prvi dio, dakle prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv suženi usvaja se. Kompromis broj 18 tko je za, protiv suzdržani usvaja se. Zatim prelazimo na amandman 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se, ali možemo to provjeriti. Zatvaram glasanje sa 35 26 se usvaja. 29 tko za. Tko je protiv suzdržani odbija se. 30 tko za. Protiv suzdržani odbija se. 31 tko za. Protiv suzdržani usvaja se. 32 tko je za protiv, suženi, odbija se. 33 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim prelazimo na 36. amandman. 36. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani Odbija se. 58. Tko za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 59. Prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 40. Tko je za? Protiv. Usvaja se. 41. Tko je za? Protiv protiv, suzdržani, odbija se. 42 tko za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 tko za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 19 tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. 49 tko je za, protiv, suzdržani, još jednom 49 tko je za, protiv, usvaja se. 50, tko je za, protiv, Služeni odbija se. 20, kompromis, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 57, Gil, tko je za, protiv, provjerit ćemo. Glasanje je završeno. Sa 24 na 35 se odbija. Onda prelazimo na kompromisno amandman 21. Tko je za? Tko je protiv suženi? Usvaja se. Amandman 69. Tko je za? Protiv. Suzdržani. 69. Amandman. Tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. Sedamdeset dva, tko je za? A kompromis broj 22, on je bio odmah na vrhu, pa sam ga predvidio, dakle kompromis broj 22, tko je za, protiv suzdržani, usvaja se. Zatim 72. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odvija se. mora da je to vrlo važan amandman jer ljudi jako dugo o tome razmišljaju. Glasanje je završeno. Sa 25 na 33 se odbija. 75 tko je za? A da. Zapravo prvo 73. 73. amandman tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 74 tko za, protiv služenja usvaja se. 75 za, protiv služenja usvaja se. Zatim imamo dakle 79, plan u dva dijela. Tko je za prvi dio? Protiv. Služani odbija se. Tko je opet zatražio provjeru? platite mi 5 eura. Glasanje je završeno. Sa 19 naspom 40 odbija se. 10 eura mi trebate platiti. Gdje smo stali? Dakle, drugi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? To nije jasno, to doista moramo povjeriti. Glasanje je završeno. Sa 39 nasom 21 usvaja se. 80 ko je za protiv, suzdržani, usvaja se. Mislim da 79. moramo provjeriti. Moramo vjeriti što to zapravo znači ako se prvi dio ne usvaja. Ima li to smisla? Da, ali ako je veći dio toga amandmana nestao, ima li onda još smisla ta rečenica? 80 tko je za? Tko je za 80? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim imamo amandman 83. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. 8.4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani provjerit ćemo, ali mislim da se odbija. Zatvaram glasanje. Sa 24 32 se odbija. 85. Tko je za? Ko protiv suzdržani usvaja se. 86. Ko za? Protiv suzdržani usvaja se. 87 i 88. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 90. Tko je za? Tko je protiv? povjerit ćemo. Glasanje je završeno. Sa 30 naspram se usvaja. 91 tko je za? Protiv. Služeni odbija se. 24. Kompromisni amandman tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 98. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Zatim prelazimo na 103. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. 1527 na se usvaja. 104 tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Jedan cijeli dio odbora nije sudovao u glasanju. Ja sam uz obzir samo one koji su digli ruku. I u tom smislu se odbija. 104 napravit ćemo provjeru. Ali ja više neću vršiti provjeru ako nitko ne sudjeluje. U tom slučaju je to odbijeno. Ja ću to sada još jednom napraviti. To nas samo zadržava, zato što pri normalnom glasanju ne glasaju svi kolegi i sve kolegice. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Još uvijek ne sudjeluju svi. Kao što sam i rekao, 25 nasam 32 se odbija. 107. Da, 107. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 109. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 2. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 3. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 4. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 5. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 6. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 7. Tko za? protiv služeni, usvaja se, Osam, tko je za, protiv služeni, usvaja se, Devet, tko je za, protiv služeni, usvaja se, Deset, tko je za, protiv suzdržani provjerit ćemo. Glasanje je zatvoreno. Sa 28 nasmo 29 se odbija. 11 za, protiv, suzdržani, elektroničko glasanje, otvaram glasanje. Otvaram glasanje. Sa 29 naspam 29 se odbija. 12 za. Protiv suzdržani Elektroničko glasanje. Gospođa Lohpilar ne odustaje. Glasanje je završeno. 79 na 161 se odbija. 13 koji za. Protiv sužežani usvaja se. 14 koji za. Protiv sužežani usvaja se. 15 koji za. Protiv sužežani usvaja se. 16 koji za protiv, suzdržani, usvaja se. 9.4. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 9.5. Tko je za? 9.5. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 9.6. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se, ali provjerit ćemo. 9.6. Zatvaram glasanje. Sa 26 na 33 se odbija. 9.8. tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 9.11. tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 9.13 tko je za? Protiv suzdržani, odbija se. I sad imamo amedmane od odbora INTA, INTA 2, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. INTA 5, tko je za, tko je protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasanje. 25 na 88 odbija se. Inter 6, tko je za? Tko je protiv suzdržani odbija se. Inter 7, tko je za? Protiv suzdržani odbija se. Inter 8, tko je za? Protiv suzdržani odbija se. Uvijek sa sličnim odnosima u većini provjera. Zatvaram glasanje. Sa 24 na 28 se odbija. Inta 9, koja je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Inta 9, koja je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 11, koja je za? protiv? Suzdržani, odbija se. Unta 12 je za. Protiv zažani provjera. Zatvaram glasanje. Sa 25 na 34 se odbija. Inta 13 je za. Tko je protiv zažani? odbija se. Inta 14 je za. Protiv suzdržani, Provjeram. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Sad 21 na 35 se odbija. O moj Bože. Kont A. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Gospodine izvjestitelju, možda mi reći što stoji u tom amandmanu? Prelazimo na kont D. Kont D. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. Kont 2. Tko je za? Protiv suzdržani u se. Kont 3. Tko je za? Imamo li tu uvijek minus? Je li moguće da se usuglasimo oko skupnog glasovanja? Da. U redu. Glasat ćemo. Sad smo glasali o kont 3. Možemo glasati na kont 3 upravo. Tko je za? Protiv suzdržani? Dakle, ne usvaja se. Kont 6. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Kon 7, pa sve do kraja. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada prelazimo na kulturu. Dakle, možemo isto tako imati jedinstveno glasanje o kulturi. Tko je za? Vas? Molim? Molim za tišinu, on postavlja pitanje. 22 i 29 i 11, o tome bih htjeli glasati, osim toga možemo skupno glasovanje imali. Dakle 11, 22 i 29. Napravit ćemo dakle, glasanje o svim člancima osim 11, 22 i 29. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odvija se. Sad onda prelazimo na 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odvija se. 22. A kolega je rekao 22. U redu. 29. Tko je za? Tko je za 29. Da, ali vi to krijete. Tko je protiv? Usve se. Onda možemo sada Preći na AFKO. Sve smo odbili. To smo malo prije rekli. Gospodin Preda nije pazio. Zapleneno. Ako je toliko važno. Prelazimo sada na AFKO. AFKO čet, Tko je za? Ne, ne. već zbog mog kluba zastupnika ne možemo skupno ovome glasovati. vko četiri, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Otvajam glasanje. Glasanje je završeno. Sa 22 naspram 34 se odbija ako pet ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Odbija se. ako deset, ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Avko 14, ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. ako petnest ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na elektroničko završno glasanje. Tko je za? Ja goes in block. Die Glasanje je završeno. Izvešće je usvojeno sa 48 glasa za, 8 protiv i 4 suzdržanih. Čestitka gospodine izvjestitelju.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 zajednička vanjska sigurnosna politika i dosad još neiskorišteni potencijal te politike um, pod ugovorom iz Lisabona. Pozvali smo kao goste uh, čitav niz stručnjaka koji će nam o tome govoriti kako bi izvjestitelji mogli onda to iskoristiti u svom radu. Sada bih predao riječ gospođi Spinelli da iznese svoj uvodni govor kako zatim možemo da krenuti u razmatranja. Gospođo Spinelli, predajem vam riječ. Danke. Elmar Broh. E, parlerò in italiano. Ja ću se obratiti na talijanskom. kako bi bila jasnija. Uvriježene mišljenja to dokazuju pozitivne reakcije na Junkarove prijedloge o stvaranju evropske vojske kada bi Europa trebala na ovom području ubrzati korak koristeći mogućnosti koje nude osnivački ugovori vezani uz pojačanu suradnju. Već u desetljećima vanjska politika i politika, sigurnosna politika bile su ključne riječi u evropskom riječniku. Ne smijemo smetnuti suma da današnja dimenzija koja je gotovo samo ekonomska, proizlazi iz činjenice da je vojna dimenzija ostala zanemarena od 54. godine. Razdoblje nakon hladnog rata nas ipak primorava, po mom osobnom mišljenju, da ponovno promislimo koji su naši ciljevi, valja ih urediti. Širenje na istok NATO-a, brojne propale države veliki priljev migranata koji su posljedica tog navedenog kaosa. To je nešto što moramo uračunati kada govorimo o zajedničkoj obrani, a da ne dovedemo u pitanje stara savezništva. Predsjednik Juncker govori o evropskoj vojsci koja može otkloniti Rusiju iz Ukrajine, ali upravo tu nailazimo na problem. Nije sada ni Europa nemaju konstruktivnu politiku vezanu uz Rusiju, iako imaju međusobno različite interese. me valja pridodati još jedan deficit koji je došao do izražaja vezano s pregovore o euru i Grčkoj. Vanjska sigurnosna politika i u njoj nedostaje demokratske odgovornosti. Onaj tko se bori za ovu unifikaciju zanemaruje demokratski legitimitet, kad kad i samu legitimnost. Htjela bih znati što upravo o tome misle da naši današnji gosti mislim na uh, poštovanje nacionalnih ustava i na, na ustava i poštovanje osnivačkih ugovoru, to nalazimo u uh, članku 21, dakle naše uh, ciljeve vanjske sigurnosne politike nalazimo poštivanje ljudskih prava. je članak sličan članku 11 talijanskog ustava kojim se osuđuje rat i koji priznaje prijenos suvereniteta samo ako se su ciljevi, odnosno e, dugoročni ciljevi pravda i mir. Gotovo sve na, svi nacionalni ustavi predviđaju stroge parlamenta, strogu parlamentarnu kontrolu kada je riječ o ratu i miru. Francuska je tu jedan izuzetak, ali ne i francuski ustav. i upravo ovu odredbu nema Evropski ustav. Međutim, ova praznina nije samo praznina. Ovdje ulaze govori o ciljevima, o demokratskim ciljevima, to nije, nema obvezujući karakter kao i ustav. To je dovelo do izvoza demokracija, do humanitarnih kriza imamo operacije koje nisu uspjele, tu se smanjio naš utjecaj, smanjiti utjecaj Europe u svijetu. Svađe oko eura bi nas trebale navesti na razmišljanje. Što se pitam, zajednička obrana i većinsko glasovanje, je li to rizik ukoliko nemamo parlamenta i vijeća koji će validirati izbore koje smo donijeli. Raskol oko Grčke nam ostavlja u nasljeđu upravo ovo pitanje, pitanje na koje još nemamo odgovor. Podsjećam da na, upravo na zahtjev e, Spinelli i de Gasperije imamo članak 38 na osnovu kojeg bi bilo nemoguće stvoriti obrambenu zajednicu, a da ona nije smjesta integrirana, a ne korak po korak u, za, u političku zajednicu koju postoji ustavotvorna demokracija, odnosno statut kako se tada e, to opisivalo. Ovo su moja osobna promišljanja i ona nužno ne odražavaju stajalište predsjedništva Afka, međutim željela sam e, to s vama podijeliti. Sada sam doista sretna što mogu dati riječ a, pre gostima Vi ste bili na redu, gospodine Brog. Sada ćemo održati jednu javnu raspravu koja će odnosno izlaganja koje će trajati 20 minuta svako i nakon kojih će uslijediti rasprava. Dakle, prvi panel će se fokusirati na način kako se nositi sa ustavotvornim izazovima u europskoj vanjskoj politici uz korištenje, dakle, puno potencijala ugovora iz Lisabona. Drugi panel, dakle, druga intervencija će se koncentrirati na institucionalne i strateške implikacije zajedničke obrambene politike. Nadam se da će nam ova rasprava pomoći u našem radu kojim želimo analizirati e, postojeći potencijal ugovora iz Lisabona. Želim podsjetiti stručnjake da su njihova izlaganja ograničena na 10 minuta i ljubazno vas molim da se držite tog dodijeljenog vremena kako bismo kasnije imali vremena e, za raspravu sa prisutnim članovima odbora. Tko daje riječ, pita se predsjedavajuća. Dakle, riječ ima gospodin Panoš Kutrakos. Thank you. Um, I shall focus on... Hvala vam. Ja ću se fokusirati na tri pitanja. Prvi se tiče donošenja odluka. Lisabonski ugovor zadržava e, zajedničko glasovanje, dakle u e, članku 31, međutim predviđa i neka izuzeća, može se usvojiti mjera vijeća kvalificiranom većinom, ukoliko se o jednom od jednoj drugoj odluci već postigla suglasnost, dakle tu je imenovanje posebnih predstavnika, potom konstruktivna suzdržanost, a drugi slučajevi u kojima se vijeće može složiti glasujući kvalificiranom većinom. Dakle, ove odredbe sugeriraju da u određenim izuzetnim okolnostima Lisabonski ugovor dozvoljava e, vijeću da djeluje na osnovu kvalificirane većine, međutim to bih htio izreći tri primjedbe. Prvo znači da je na zemljama članicama da odluče u kojima će se to poduzimati. Dakle, u pravnim riječnikom rečeno mogućnost se nudi, međutim praktično to znači da je na zemljama članicama da se to ostvari. Drugo, postoji rašireno vjerovanje da će više kvalificirane, eh, glasovanje kvalificiranom većinom dovesti do učinkovitog djelovanja. Međutim, to se mora pažljivo prosuditi da vidimo što će to značiti za širu i različitu uniju. Naprimjer, to može dovesti do slabijeg ili kvalificiranog europskog odgovora, koja će biti težina europskog djelovanja ukoliko ga ne podruže sve zemlje članice. Treće, dakle, zajednička sigurnost i politika znači visoku politiku i ona se temelji na razvoju suradnje i važnost postupovnih pravila se ne smije nikako podcijeniti. Dakle, postoji jedan ugrađeni limit u ovom, u ovom području može pomoći učinkovitom djelovanju, a ne može zamijeniti suštinsku politiku u ovim područjima koji su sama jezgra nacionalne suverenosti. Potom nekoliko riječi o fleksibilnosti. Jedna od noviteta koje je donio Lisabonski ugovor je, su pravila o fleksibilnosti, oni se nalaze u različitim oblicima, dakle pojačana suradnja zemlje članice koje djeluju u ime Europske unije, te stalna strukturirana suradnja. Za sve ove postoje razrađene odredbe, međutim nisu se previše oslanjali na ove propise i s tim u vezi želim dati nekoliko komentara. Prije svega, ova pravila, iako je elaborirana, njih, u njima postoji određena nejasnoća i ona su trebala biti podrobnije dakle detaljnija kada je riječ o europskim institucijama. Drugo, ova karakteristika lisabonskih pravila o fleksibilnosti sugerila da su ona dala šire parametre unutar kojih bi zemlje članice i Evropske, Evropska unija trebali odlučiti o načinu na koji će nastaviti svoj put, odnosno o ritmu kojim će nastaviti svoje djelovanje. Treće, postoji fleksibilnost e, u praksi, dakle u provedbi sigurnosne vanjske politike, te u široj mjeri i zajedničke sigurnosne obrambene politike. Međutim, zanimljivo je primijetiti da, da zemlje članice da se nisu odlučile oslanjati na odredbe ugovora koje govore o obrambenim kapacitetima i suradnji u naoružanju. Pravila o fleksibilnosti imaju nešto zajedničko sa pravilima o donošenju odluka. Oni se oslanjaju na političku volju zemalja članica po ostvarenju potencijala. I u ovoj zoni visoke politike također imamo ugrađena ograničenja. Lisabonski ugovor je izrađen na takav način da ostavlja zemljama članicama da odluče o ritmu i pravcu e, razvoja unijine vanjske sigurnosne politike, a pravila vezana uz ovu politiku dozvoljavaju zemljama članicama da koriste raspoložuje mjere kako oni žele. Drugim riječima, to nisu pravna pravila i postupci ne spriječavaju dakle mogućnost unije da provodi dosljednju, dosljednju i učinkovitu vanjsku politiku. Treće pitanje kojim se želim baviti jest potreba određivanja područja primjene, dakle vanjske sigurnosne politike. Lisabonski ugovor se bavi na naoko ambivalentan način. S jedne strane on integrira šire područje primjene vanjskog djelovanja, to će i na različite načine uvodi set zajedničkih načela i ciljeva koji vladaju, dakle svime što se poduzima u svijetu, tu zadaje pravni okvir i to vrlo detaljno u odnosu na prethodne osnivačke ugovore i dovodi do podjele djelovanja koji je uklonjeno u odnosu na prethodne ugovore. S druge strane imamo posebne, posebne mjere i postupke, to stoji u članku 24, dakle izdvojene su kompetencije iz svih ostalih kompetencija, to je uključenje komisije i parlamenta koje je nešto smanjeno i nadležnost e, suda pravde je, je isključena u načelu. Tu se e, nalazimo da je da velika e, važnost dana individualnom djelovanju zemalja članica. Dakle, Vidimo da se ovdje ova, ove mjere razlikuju od ostalih mjera u drugim područjima djelovanja. Imamo također i odredbe koje govore o ustavnom poretku koji je ukorijenjen u 40. članku. Vidimo da se e, vanjska i sigurnosna politika, da se, nalazi, da se ne nalazi u niti jednom drugom području djelovanja kojim se bave, dakle, Lisabonski ugovor. To govori o posebno izdvojenoj prirodi sigurnosne i vanjske politike. To donosi određene pravne implikacije. Dakle, moramo vidjeti da li se određene mjere, da li one ulaze u područje djelovanja CFSP-a. To je potrebno iz niza razloga, dakle, pravna osnova, input institucija, dakle uključujući i parlament, postupak donošenja odluka, postojanje nadležnosti suda pravde, te intenzitet legalnih obaveza koje su preuzele zemlje članice. Parlament je vrlo dobro upoznat s ovim e, pitanjem zato što je uključen u tužbe, tu su dakle tužbe vezane uz pametne sankcije te mm, transferni ugovor između Europske unije i Mauricijusa te e, slučaj, dakle, odnos Europske unije i Tanzanije. Međutim, situacija je postala nešto teža pod Lisabonskim ugovorom. Vidimo da je teško razlučiti koje su vanjska ograničenja CFSP-a. Mora postojati pravno ograničenje, dakle područje koje pokriva CFSP. I to donosi do određene nesigurnosti u političkim ciljevima u članku 21. Drugim riječima, ova pod, ovo može obuhvaćati područja u kojem ne postoje druge vanjske nadležnosti. Međutim, trenutni pravni okvir e, ne donosi potrebnu definiciju jer je ona te vrlo složena. Međutim, Trebalo bi ovdje provesti integraciju drugih e, političkih područja kako bismo vidjeli što se želi postići, dakle, zajedničkom sigurnom sigurnosnom vanjskom politikom u drugim političkim područjima. Međutim, ovo može dovesti do marginalizacije same uloge u ustavnopravnom poretku Unije kada je riječ o zajedničkoj sigurnosnoj vanjskoj politici. Dakle, potrebno je postići ravnotežu. Imamo čitav niz preklapajućih ciljeva i to sigurno ne olakšava situaciju. Međutim, to do potrebno je postići ovo razlikovanje u pravnom smislu jer postoji opasnost za evropske institucije, to je da se uđe u vrlo duge interinstitucionalne konflikte, da se na to izgubi vrijeme i energija tražeći definiciju područja primjena CFSP-a na način koji će najbolje služiti proceduralnim interesima to neće pomoći dostizanju cilja kada je riječ o dosljednosti, učinkovitoj vanjskoj politici i neće pomoći dakle oslobađanju punog potencijala Lisabonskog ugovora u ovom području, a to obuhvaća dakle i e, u vrlo usku interinstitucionalnu suradnju u praktičnom smislu. Hvala lijepa. Uh, thank very much, uh, Hvala lijepa. Poštovani zastupnici, zaista mi je velika čast da vam se mogu danas obraditi i sudjelovati u ovoj raspravi. I želim vam predstaviti rezultate onoga što smo kolega i ja E, došle naše naše studije e, gdje smo se usmjerili na prvih pet godina Lisabonskog ugovora e, te ulogu visokog predstavnika za vanjsku i sigurnosnu politiku i željom da se sa Europska unija govori dakle unisono kroz jednu osobu. Dakle, e, uspjeli smo se na jedan kvantitativan pristup tako što smo išli analizirati ulogu visoke predstavnice u okviru e, vanjske sigurnosne e, politike. Naravno, to je samo jedan dio vanjske i sigurnosne politike gdje smo mi analizirali ono sve izjave koje je dala visoka predstavnica. Skazali smo kako je ona surađivala s drugim dionicima i e, kako je surađivala u okviru rotirajućih e, predsjedništava. Dakle, e, nadam se da svi imate moje materijale pred vama jer se bojim da su sami slajdovi premaleni. Govorit ću o vidljivosti i o koherentnosti. Za početak vidljivost. E, treći slajd. Vidite ovdje sveukupni pregled e, priopćenja i izjava što ih je dala visoka predstavnica. Prvi su rezultati prilično pozitivni, brojke ih izjava se poveća u odnosu na prethodno predsjedništvo Europskom unijom. Dakle, u odnosu na 2010. godinu imamo otprilike u prosjeku 400 takvih izjava. Dakle, to bi prosječno ispalo jedna izjava dnevno. E, također vidi se da države članice sve više imaju povjerenje u visoku predstavnicu da ona sama daje izjave. Postoje dakle dvije vrste izjava, jedne koje visoka predstavnica daje izravno, a druge koje daje u ime Europske unije nakon jednog duljeg postupka konzultacija. Od 2009. godine gledamo da je preko 50% tih izjava bilo u ime Europske unije, dakle nakon dulje konzultiranja, a sada je to palo 2015. godine na samo 22 e, dvije izjave, što mi tumačemo većem spremnošću da države članice e, daju povjerenje dakle visokoj predstavnici. O čemu su bile te izjave visoke predstavnice? Pogledajmo sada četvrti slajd i kvantitativnu analizu koju smo mi napravili u odnosu na politički i geografski fokus u 170 izjava koje smo analizirali. I e, tu gledamo situaciju u posljednje četiri godine i pet najbitnijih tema to je bila politika susjedstva, strateški partneri Evropske unije i Europska služba za vanjsko djelovanje. Visoka predstavnica se jasno usmjerila na politike susjedstva, krizu s kojom se suočava Evropska unija. Visoka predstavnica prilično je aktivna po pitanju Sirije, ne samo ove godine, E, Sirija je bila na vrhu svih izjava od 2011. do 2014. godine i tu možemo reći da je visoka predstavnica izravno djelovala na situaciju u e, u e, u razdoblju dakle 2011. 2014. godine a ostale politike odnose se od istočne Europe e, do e, srednjeg i bliskog istoka i subsaharsku Afriku na, e, kada gledamo koji su strateški partneri u prvih deset e, tema, nema niti SAD-a, niti Rusije. 2014. godine pojavljuje se Kina, ali e, to je zapravo izuzeće. Dakle, ako pogledamo same izjave i pitanje Sirije koje je u ovom času u žiži zbivanja. Dakle, visoka predstavnika dala je mnogo izjava o Siriji. Mnoge od njih su zapravo vrlo slabe i nisu se bavile nekim izravnim izazovima. Međutim, sada kada se radi o visokoj politici, visoka predstavnica nije dala izjavu o e, sudjelovanju Rusije prije ministarskog sastanka jučer. Iako su 3. listopada e, Njemačka, Velika Britanija i Francuska dala zajedničku izjavu. Dakle, kada ja se bavim pitanjem e, vidljivosti, vidimo jasno da je Europska služba za vanjsko djelovanje i visoka predstavnica e, shvatili kako djelovati na institucionalnoj razini vrlo brzo, međutim kada se radi o bitnim političkim pitanjima tu prepuštaju intervenciju državama članicama, primjerice po pitanju intervencije Rusije u Siriji. Prelazim sada dakle na sam Lisabonski ugovor gdje je ono što je bilo najvažnije bilo da visoka predstavnica ima zapravo dvije uloge i e, gledamo kakva je e, situacija Europske komisije i vanjske sigurnosne, e, vanjske sigurnosne politike. tu je situacija zapravo gora nego što sam mislio prije nego što sam počeo raditi te analize. Visoka predstavnica i povjerenici e, su davali izjave o različitim temama, recimo humanitarna pitanja, pitanja trgovine, gdje su povjerenici vrlo aktivni i gdje bi zaista se mogla davati zajedničke izjave. Međutim, kao što vidite, od 2011. do 2014. godine e, manje od 10% izjava bile su zajedničke izjave naročito kad se radilo u Ukrajini, tu je zaista bilo manje, malo izjava. Ono što je ipak pozitivno na tu temu jest da je ipak došlo do malog poboljšanja i e, Catherine je vrlo rijetko odlazila na sastanke e, kolegija povjerenika dok je e, se to malo povećalo pred kraj njezinog mandata s 15 na 22%, dok visoka predstavnica Mogherini odlazi na 60% tih sastanaka, što je bolje, ali mislim da bi se moglo poboljšati. Nadalje pitanje koherentnosti, naime, jesu li sve te izjave se kasnije pretočile u konkretne e, djelovanje. Lisabonski je ugovor dao visokom predstavniku pravo da djeluje u okviru vanjske i sigurnosne politike uz e, podršku Europske komisije. Kada vidimo ovdje na šest slajdova, pozitivno je e, što je čitav niz odluka koje su usvojene na osnovu prijedloga visoke predstavnice. One su mnogobrojne, e, međutim to je još uvijek daleko od onog monopola donošenja inicijative u zakonodavnoj sferi koje ima komisija. Što se tiče domena vanjske i sigurnosne politike, nije bilo izravnog zajedničkog prijedloga visoke predstavnice i komisije. A i jedini prijedlozi eh, i koji su bili zajednički su bili oni vezani za sankcije prema članku 115 eh, koji izrijekom govori o tome. Dakle, moglo bi se potencijale Lisabonskog ugovora bolje iskoristiti. Još jedna stvar vezana za koherentnost. Visoka je predstavnica imala zadatak da bude glas vanjske sigurnosne, vanjske, sigurnosne i vanjske politike u moram reći da od 1700 izjava koje smo analizirali, e, samo manji broj je bio u okviru e, zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Čak i kada se radilo o pitanjima krize, kad je Europska unija bila prisutna kao dionik primjerice u Maliju, e, nije se to našlo u središtu tih izjava. Mogao bih to rezimirati da naša analiza pokazuje da se situacija može poboljšati, da treba povećati vidljivost i koherentnost eh, sigurnosne i obrambene politike ali države članice bi morale dati visokoj predstavnici više potpore za e, bitna pitanja. Globalna strategija Europske unije morala bi biti polazište kako bi visoka predstavnica imala više proaktivan mandat. A ja smatram da je ipak situacija bolja u ovom sazivu komisije nego li u prethodnom, iako situacija bi se mogla poboljšati i mislim da bi Europska služba za vanjsko djelovanje mogla raditi na tome da se institucije više približe te povećaju koherentnost Europske unije u zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici. Hvala. Hvala vama. A sada prelazimo na drugi panel. Dajem riječ profesoru Silvestriju koji dolazi iz Italije gdje je on znanstveni savjetnik u institutu koji se bavi ovim pitanjima. E, pokušat ću održati izlaganje na engleskom jeziku kako biste me bolje razumjeli i kako bi govorio kraće. E, za početak možemo ustanoviti da europska obrana nije puno napredovala. Lisabonski ugovor nije u osnovi riješio problem izgradnje europske obrane. E, radi se o pitanjima spora oko nadležnosti između država članica i komisije. Čak niti to, po mom mišljenju, nije baš uspješno riješeno. Sada postoji mogućnost da novi dokument globalnoj strategiji koja će da činiti visoka predstavnica, da će on imati implikacije i za obranu i da će možda otvoriti nove mogućnosti za političke rasprave o europskoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. Međutim, još uvijek smo jako, jako daleko od toga da imamo jedan vojni instrument u Europi koji bi mogao djelovati. E, tužna priča o e, europskoj e, bojnoj skupini je zapravo nešto što je tužna priča za sve nas. U sadašnjoj situaciji teško zamisliti da bi mogla postojati jedna ujedinjena europska vojska. Jednostavno zato što alternativa koju predstavlja NATO savez da je puno lakša i učinkovitija vjerojatno sve dok Sjedinjene američke države budu davale značajan doprinos tome. promijeni li se jednog dana američka politika, možda će se i stvari tu promijeniti. Jer <clears throat> alternativa NATO saveza je za nacionalne europske vojske puno jednostavnija od europske alternative, a istovremeno <clears throat> daje iluziju da se određena doza nacionalne suverenosti i dalje sačuvala. Gdje može doći do napretka? E, to e, bi mogla doći na području tehnologije, i istraživanja, industrijske politike vezane za obranu. Materijali su jako važni za bilo kakvu strategiju i za buduću europsku vojsku. Sve vojne strategije kombinacije su korištenja ljudstva i opreme, kao i sprega sa političkim ciljevima. izvorna zamisa od država članica bila je da te politike industrijske, tehnološke i e, politike istraživanja trebaju ostati isključivo u nacionalnoj domeni. Komisija je od do 1996. pokušavala kontrolirati te politike, međutim to nije uspjelo. A državama članicama bilo je e, traže da imaju određene ad hoc strategije, e, poput onih iz Zapadnoevropske unije e, ili strukture struktura koje su iz toga izrasle kao e, pisma namjere i slično. Sve to imalo je za cilj da se ustanove industrijska e, strategija država članica i to neovisno od europskih institucija. E, s Lisabonskim ugovorom i stvaranjem Europske agencije za obranu jest da bi to moglo postojati rame uz rame, ali da se odluke moraju donositi sasvim odvojeno. E, Europska obrambena agencija zapravo nije učinkovita zato što e, nije dana mogućnost da ostvari te politike jednostavno zato što ima vrlo, vrlo ograničen proračun. Prema tome, teško je da će ikada postati aktivan i važan dionik na području industrijske i tehnološke politike. E, međutim, omogućilo se da komisija se opet vrati na scenu. E, Sada e, su izostavljene neke poteškoće vezane za položaj komisije, pa sada komisija i Europska e, obrambena agencija imaju kontakte koje po mom mišljenju zapravo e, svime time upravlja komisija. Ta situacija sama po sebi nije loša, većinom stoga što države članice imaju e, probleme jer se e, sve više smanjuje proračunska izdvajanja za obranu, sve manje novca se izdvaja za istraživanje i razvoj. Te e, svi vole koristiti zajedničke europske fondove što i čine. Međutim, problem je u tome što što je u početku a, sama Europska komisija bila izvan svega toga, a sada radimo zapravo u jednom i sivoj zoni dvojnih tehnologija. Nitko ne zna što su to dvojne e, tehnologije. E, teoretski, dakle, to su tehnologije koje se mogu koristiti u civilne i obrambene svrhe. Dakle, e, ono što ostaje nepoznato i sasvim nejasno jest granica između ta, te dvije svrhe. Prema tome na po mjerama politike da odrede da li se bave nešto pitanjima obrane i sigurnosti. E, dvojnost je nešto što je teško definirati, definicija koja se koristi vrlo je e, sveobuhvatna i ja mislim da se koristi kako bi se poboljšala konkurentnost e, tehnološke industrijske baze europske sektora obrane. Što se može načiniti u takvoj situaciji? Moguće je e, pojmiti da će doći do veće integracije u Europi počev od nečeg što bismo mogli nazvati zajedničkom tehnološkom politikom ili temeljem koji će biti dvojan po prirodi, ali kojim će se upravljati na integriran način. A nakon toga kako bi se razvile e, ili europski kapaciteti, dakle europska sredstva prije nego li nacionalna. Tu već imamo zametak takve politike, recimo obavještajni podaci koje dolaze e, koji se prikupljaju putem satelita i prenošenje podataka u cijelom tom sektoru. A također i vrlo široki E, sektor svega što je e, kibernetički, dakle e, sigurnost na internetu, tehnologije sigurnosti i tako dalje. Postoje puno novih tehnologija, treba ih integrirati i to bi moglo omogućiti da bolje nadziremo naše zajedničke granice. A isto tako da se zajamči viši stupanj sigurnosti u e, onim područjima koji su iza granice. E, ne kao neka vrsta zida, jer taj zid e, mora predstavljati pozitivni element, koristi se na pozitivan način, u protivnom predstavlja slabost. Dakle, sve ovo može e, biti problematično u odnosu na temeljne ugovore. U sadašnjoj situaciji bilo bi dobro da se e, dođe do zaključka da se Lisabonski ugovor ili ne funkcionira ili ga se nije primjenjivalo po pitanju obrane. Drugim riječima možemo se pitati je li korisno da ovu čudnu konstrukciju koja je ostala samo teoretska jer se ne koristi, možda bi bilo dakle bolje ukinuti. Ne bismo li se trebali pozabaviti onim što se stvarno događa i što se zasniva na e, tome da Europska komisija surađuje s Europskom obrambenom agencijom. Bilo bi dobro da politika bude jedinstvena kako bi se izbjeglo e, među inima e, kolizije i sukob interesa među različitim dionicima i različitim ustanovama. Hvala profesore Silvestri. E, riječ ću sada dati gospodinu Olivieru de Francu koji dolazi iz Irisa instituta za istraži, istraživanja. Oni su europska institut ili barem tako žele. Ja još nisam direktor, ako to sada ovako tvrdite, bi se moj direktor mogao na mene ljutiti, ali hvala vam lijepa. Ako u vama i dalje postoji taj europski žar, onda je uvijek dosta e, diljivo kad je ne, sam ovdje prisutan u Europskom parlamentu i stoga mi dopustite vam prvo na vašem pozivu, to je doista velika čast. Zamolili su me da govorim e, o ZSOP-u. kada govorimo o ZSOP-u, kako bi rasprava bila živahnija, ja koristim jednu sliku, a to je da je ZSOP neka koriste velike lazanje, lazanja, zato što je to onako dosta kaotično. Dosta kaotično, ali postoji nekoliko slojeva, ali izvana se ne može dobro vidjeti je li ta lazanja vegetarijanska ili što je točno u njoj. Prošli tjedan sam bio na jednoj konferenciji u Briselu o e, Europskoj globalnoj strategiji sa visokom predstavnicom i komisije koja je tada govorila i na toj konferenciji nitko nije bio u potpunosti siguran e, gdje se ZSOP nalazi na tom spektru e, od selektivne obrane do upravljanja civilnim krizama s druge strane tog spektra i zapravo je ta rasprava bila podijeljena na obranu putem ZSOP-a. A to je malo neobično budući da je ugovor iz Samaloa uspostavljen prije 15 godina. Još uvijek nam nije jasno što se nalazi u toj lazanji ima li tu je malo mesa ili samo poveća je li to obrana ili nije obrana, je li to kolektivna obrana ili upravljanje kriznim situacijama ili samo civilna zaštita. Dakle, e, imamo ZSOP i stoga je čudno što još uvijek nemamo tu jasnoću ali e, kako bih e, možda malo obnovio tu sliku, dopustim da koristim ovaj put jednu novu metaforu i da kažem da je ZSOP više poput Rubikove kocke. Znate da Rubikova kocka ima isto tako različite se različitih boja, dakle dalje imamo različite slojeve, imamo operacije, kapacitete, e, tehnologija, istraživanje i razvoj, rashodi na obranu, kolektivni konsens konsenzus, imamo mehanizam iz Lisabonskog ugovora, imamo razne europske obrambene kulture, europske vrijednosti, interese e, koji ne temelj svega toga. To su sve dijelovi koji se na neki način pokreću, oni su mobilni i europske države rijetko žele pokrenuti u istom trenutku isti dio te rubikove kocke. Primjerice, jedinom kraljevstvo želi obično samo pokrenuti jedan ili dva sloja, obično e, kapaciteta, proširenje kapaciteta, još više kapaciteta, dakle tri sloja i se stvari ili kad kad operacije. Sa vrlo malo posljedica na druge slojeve u toj kocki. Po mom mišljenju je Francuska e, odnedavno usvojila jedan isto tako anglosaksonski pristup e, koji je pragmatičan, e, koji je usmjeren na izradu kapaciteta. Njemačka pak s druge strane po mom mišljenju još uvijek je sklona tome da zauzme institucionalni pristup i više se zalaze za to da se napreduje po pitanju ZSUP-a putem strukturirane suradnje ili unutar okvira Ujedinih naroda. Primjerice. Dakle, Rekao bih da je dobro općenito pokrenuti bilo koji svoj koji nam stoji na splavnju trubih Vokotski, zatim vidjeti postoji li dobar način da se pokrene nakon toga i drugi dijelovi kako bi došlo do napretka ZSOP-a. Dakle, s druge strane, mislim da vrijedi pokušati ostvariti napredak unutar ZSOP-a e, gdje god postoji konsenzus na nekom području, bilo da se radi o europskim operacijama ili e, izgradnji kapaciteta, bilo da se radi o industriji ili da se radi možda temeljitije o zajedničkom strukturnom razmišljanju, o zajedničkim prijetnjama ili o nekoj um, volji da se zajedno suradnjuje. Dakle, ako funkcionira pristup od ozgo, onda treba to raditi, ako funkcionira pristup od ozgo, onda treba to raditi, a kad kad i oboje. Jer um, uh, izgradnja kapaciteta će biti važna za razvoj industrije, zatim isto tako primjerice na izradi zajedničke definicije potrebe i tako dalje. Dakle, ukratko, što god djeluje je dobro. Ako se u jednom danu odluči da treba napraviti napredak vezanog uz e, izgradnju kapaciteta, onda je to u redu. Ako se želi jednom danu odraditi e, multilateralna suradnja, e, dakle umjesto da se odradi sve putem svih 28 država članica onda je to u redu, ako to ne stvara dodatnu, e, dodatne komplikacije. I ako to dovede do više suradnje, a ne ako se to čini na uštrb jačoj suradnji. A ako se odluči da će se izraditi Europska globalna strategija, onda je to odlično ukoliko se osiguramo da to nije dokument koji će stajati sam za sebe i da on doista će imati posljedice na druge aspekte ZSOP-a, uključujući izgradnju kapaciteta. Dakle, ja bih općenito tvrdio da se isplati raditi s kojim god dijelom te Rubikove kocke trenutno um, s kojim god, s kojim god dijelom možemo, koja nam je na raspolaganju, ali postoji za to jedna iznimka. I možda ću ja sada reći nešto što vi ne želite čuti, posebice ne ovdje na ovom javnom saslušanju, ali za mene je iznimka zapravo taj institucionalni sloj Rubikove kocke. Po mom mišljenju trenutnom političkom kontekstu, pokušavate riješiti političke probleme sa institucionalnim okvirom, to mi da neće funkcionirati. Koristiti energiju i politički kapital da se stvore e, institucionalni poticaj da se riješe politička politički problem i to bi moglo biti e, kontraproduktivno i to u svakom, svakom slučaju. Za mene jednostavno taj politički okvir nije e, dovoljno, e, dovoljno prikladan. Problem sa Lisabonskim ugovorom je taj da čim smo krenuli u to, čim smo se stvorili odgovarajuće instrumente kako bi ostvarili napredak po pitanju ZSOP-a, je zapravo bio i taj trenutak kada je ta energija pomalo nestala, kada je se konsenzus raspao i kada je došlo do zastoja u napretku. To nije greška Lisabonskog ugovora. Jedan uvaženi zastupnik vašeg odbora je to jednom vrlo dobro rekao, nodan Žan, rekao je da Lisabonski ugovor sve sadržava što nam treba, samo trebamo ga pročitati i primijeniti. Zapravo samo dakle, to učiniti. Dakle, nije to samo greška Lisabonskog ugovora, nego e, temeljni konsenzus koji je nestao i taj temeljni konsenzus je upravo je ono na čemu trebamo raditi. Dakle, raditi na institucionalnim instrumentima je za mene nešto što samo e, preusmjerava problem na neki drugi dio. Primjerice, ako želimo raditi na članku 44. Lisabonskog ugovora, e, mislim, ja ni sam nisam siguran svačam li dobro taj članak, što je zapravo taj članak, sigurno tu postoje ljudi koji to bolje svačaju, ali za mene se to radi o ad hoc suradnji pod europskim imenom. Dakle, član 44 je članak o skupini naroda. Ali ako hoćete imati suradnju na ad hoc osnovi, onda vam nije nužno potrebna europska zastava da biste to učinili. E, prvo bih e, ja više se usredotočila na politički sadržaj i tu uložiti sav naš politički kapital prije nego što bih pokušao riješiti institucionalne probleme koji će zapravo prirodno se riješiti ako riješimo te političke probleme. Drugim riječima, po mom mišljenju se isplati odabrati za što se želimo boriti, a to trebamo učiniti na temelju toga što će najbolje se moći ostvariti prema političkom kontekstu. Bio je trenutak kada smo e, radili prema zajedničkim e, sjedištima za vršenje operacija, ali tada je to bilo nešto što nas nije nikamo dovelo. To je dovelo do mm, pogošanja u suradnji. I nažalost nisam sretna zbog toga, ali možda se i još uvijek nalazimo u tom razdoblju. Nalazimo se u razdoblju kada neki napadaju sama načela Europske unije poput jedinstvene valute ili slobode kretanja i zbog toga bih ja usmjerio naše napore na sam uzrok problema, to je i politički jaz, e, to je taj napor da svi budu ujedinjeni politički. Radi se o našoj zajedničkoj političkoj verziji, to jest o manjku iste. Radi se o tome što Europska unija treba predstavljati i o tome kakav bi dionik Europska unija trebala biti na razini svijeta. Dakle, kratkoročno gledano je za mene najhitnije zapravo da riješimo upravo ta dugoročna problema te dugoročne probleme. Što to znači kada govorimo o ZSOP-u? To znači da sve moramo uvjeriti da se nalazimo u istom strateškom eh, brodu. Trebamo se složiti oko toga, ali mislim da je isto tako Europski parlament već dulje vrijeme naglašava jednu ideju koja trenutno možda ima dosta veliku političku težinu, a to je razgovor o e, europskom bijelom e, papiru o obrani. Znam da Europski parlament se više godina već za to zalaže, a mi trenutno čujemo ohrabrujuće naznake iz komisije e, od ministra za obranu, od nadolazećeg nizozemskog predsjedništva. I stoga bih ja zapravo pomislio o tome kako Europski parlament može uspjeti ostvariti tu ideju. Možda trebamo politički prvo razmotriti to, dakle vidjeti zašto ta ideja prije nije ustala kada se Europski parlament za to zalagao, e, kako Europski parlament to može prodati, kako on to može e, progurati, je li to uopće bi trebao biti bijeli dokument, bijela knjiga ili ne. Može bi bilo dobro kada Europski parlament ne bi prejako e, išao u tom smjeru ili kada to ne bi činio vrlo otvoreno. Ideja je bila, bi bila da Europski, Europsko vijeće tako ne može samo tako odbaciti tu ideju. Znam da u jednom kraju su nam uskoro slijedi referendum, znam da je ovo teški trenutak, ali i 2017. će također biti teška godina, imat ćemo njemačke i francuske izbore, dakle uvijek je zapravo težak trenutak i uvijek se javlja ta prilika da se nešto propusti učiniti. Postavlja se pitanje kako bi Europska komisija, Europski parlament, Nizamsko predsjedništvo mogli uvjeriti Europsko vijeće i Ujedinjeno kraljevstvo da se uključi u tu raspravu. Ja nemam odgovor na to pitanje, to su samo ideje koje vam dajem za razmišljanje. I ako bi radili na Lisabonskom ugovoru, onda bih vam ja rekao što ja bih učinio. 43.7 i 332, to su članci o zajedničkoj obrani i klauzula solidarnosti. Zašto tu ne bismo imali jedan potencijalni, jednu potencijalnu bijelu knjigu da vidimo što ti članci štatistički mogu značiti za Europsku uniju, što bi praktično mogli značiti za Europsku uniju. To bi bilo zanimljivo za vidjeti. I za kraj, htio bih biti konstruktivan, pa bih vam stoga htio dati i određen znanstveni input za tu eventualnu raspravu i ako bi funkcionirao ovaj tehnički dio, onda bih vam pružio uvid u jedan internetski alat koji je moguće koristiti u okviru ove rasprave. To još nije javno dostupno, ali to će se uključiti u raspravu o eh, europskoj strategiji i možda i u tu eventualnu raspravu o bijeloj knjizi Europske unije i eh, to bi možda moglo se uključiti u raspravu o NATO savezu, o sastanku u Varšavi. E, to je nešto gdje bi mogli razmisliti o tome kako možemo uključiti više europske politike u strateška pitanja. Zapravo, otići ću sad do računala da bih vam to pokazao. Radi se o mapi svega onoga što svaka država članica EU misli o europskoj obrani, europskoj sigurnosti. To je dakle objektivan alat koji se temelji na strateške dokumente koji su referentni za sve države članice Europske unije. Ako ste dovoljno strpljivi da pričekate samo, otiću do računala, za to će mi trebati samo jedna minuta. Uh, dakle primjerice, recimo da želite vidjeti što sve države članice misle o partnerstvu s Rusijom. Za primjer, onda tu možete pritisnuti gumb i Rusija će surađivati. Dakle, možete vidjeti što sve države članice Europske unije mm, imaju kao javno dostupnu politiku prema Rusiji i prema strateškoj suradnji s Rusijom na temelju njihovih strateških dokumenta. Dakle, primjerice možete vidjeti suradnju u Danskoj za obranu od raketa, zatim isto tako vidjeti i neka polja koje su prazna i kad kad je zapravo zanimljivije kada država nema još javnu politiku o nečemu, primjerice E, Italija kao što vidite, Italija ne spominje Rusiju u zadnjom bijelom dokumentu o obrani, što je zanimljivo. Dakle, imamo 160 stavki i tu možete primjerice pogledati mm, sve od kibernetičke sigurnosti do toga što sve države članice misle o prirodnim rizicima, o terorizmu, o kibernetičkim prijetnjama i tako dalje. Dakle, primjerice terorizam, sva stajališta država članica se tu pojavljuju. I zanimljivo je da možemo vidjeti gdje postoji konvergencija, gdje postoji divergencija u europskoj raspravi, da vidimo koji pokreću tu europsku zajedničku kulturu, a koji ju pokušavaju ograničiti. Za svaku državu ćete dakle imati sažetak e, njihovih strateških razmišljanja, političkih dokumenata, koliko troše na obranu, e, kako je, kakve su percepcije građana o europskoj vanjskoj politici i zajedničkoj obrambenoj politici i to ćete imati tu dakle, za svaku državu. Tu bih se zaustavio, ali zapravo, mislim, ne govorim da je ovo lijek za sve, ne kažem da ćemo ovako izraditi e, bijeli, bijelu knjigu Europske unije o obrani, ali to vam daje dobar pregled nad europskom raspravom i nadam se da će vam pomoći u vašoj strateškoj raspravi. Hvala lijepa. Ja. Joe Linen. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ovo su bili vrlo zanimljivi doprinosi gledano kako možemo iskoristiti potencijal islamskog ugovora za vanjsku i sigurnosnu politiku. Bez sumnje je to veliko gradilište, da tako kažemo. Mm, na kojem unija pokušava dio po dio nešto napraviti. Kada vidimo krize samo oko unije, onda možemo primijetiti da Europa nije eh, jako brza, već da će vrlo često kasnije, da smo prespori u našoj vanjskoj sigurnosnoj politici. u Europskoj uniji sa 28 država članica već imamo različite brzine pri Schengen zoni, pri euru i zbog toga ja smatram da nije tragično kada bi i po pitanju vanjske sigurnosne politike e, bilo tako da ne uključimo uvijek svih 28 država članica u nešto, već e, kad bi imali veliku većinu država ili neki, neku grupu među tim državama i kako, kad bi radili u tom okviru. Mislim, to nije cilj, ali ako ne ide drugačije, onda bi to bio način. I ugovori to i predviđaju vidjeli smo da je teško uvijek usuglasiti svih 28 država članica i naravno gospođa Špineli je pitala kakve su posljedice na demokratsku kontrolu. Ali postoji li razlika kod e, zajedničke sigurnosti i vanjske politike glasuju li svih 28 država jednoglasno ili možda većinom? Treba biti jasno da je ovaj parlament parlament koji vrši demokratsku kontrolu e, nad europskim aktivnostima, a jesmo li mi parlament koji može i suodlučivati kada se radi o intervencijama e, pokrenutim od strane Europske unije, to je zapravo pitanje na koje još moramo naći odgovor. Njemački Bundestag ima takve ovlasti, on odlučuje kada se negdje pošalju njemački vojnici, ali Europski planet nema tu ovlasti, dakle o tome bismo trebali raspravljati. Gospodina Ondarza bih htio priupitati nešto, on se osvrnuo na rad visoke predstavnice. Rekli ste da visoka predstavnica eh, treba imati profilaktičke mandate za teške situacije a gospođa Mogherini može sama nešto učiniti po tom pitanju. Mi sada vidimo da se radi sa strateškim dokumentima, imamo kinesku strategiju, e, bijelu knjigu o sigurnosti. Dakle, to je nešto što gospođa Ešto nije radila, ona bi prvo pričekala dok nije dobila mandat e, svih 28 država članica i mislim da si gospođa Mogherini sama može dati taj profilaktički mandat tako da prisili ministre vanjskih poslova da donesu odluku i ja bih želio da ona to i aktivno čini. Zadnji aspekt, vezno za ono što je rekao gospodin Silvestri, da bismo barem trebali imati zajedničko tržište za naoružanje. To je nešto što je zapisano u ugovorima i zapravo je to veliki manjak da sada uzevši u obzir ograničene, za, ograničene javne proračune da ne uspijemo napredovati kada se radi o razvoju i o proizvodnji e, robe za obranu i mislim da i tu visoka predstavnica može imati dosta uspjeha zato što mislim da je došao pravi trenutak za takvu jednu politiku. Ja, vielen Dank. Vielleicht kann ich gerade bei dem letzten Punkt. Hvala lijepa. Možda ću početi baš i od ove zadnje točke, već od 2011. godine imamo zajedničko tržište za e, naoružanje, ali uvijek se iznova pritišće kočnica u hitnim slučajevima na temelju jednog članka gdje se isključuje mogućnost zajedničke nabave zato što to krši, to zato što je to suprotno važnim nacionalnim interesima i to bi možda trebali vidjeti kod visoke predstavnice je li to doista tako ili trebamo pripitati povjednika za zajedno ili ili kogod je već zadužen za to pitanje. Dakle, to je isto tako i pitanje političke volje, da postojeća politička volja uspije to ostvarati. Ja sam se htio odsvrnuti na nekoliko stvari. Kao prvo, što se tiče bijele knjige koja je spomenuta. Mislim da je s pravom rečeno da Europski parlament već dugo tako nešto traži. Dakle, da s jedne strane želimo imati strategiju, a s druge strane i vještine i da to sve želimo spojiti u jednom dokumentu. Mislim da je to ispravan način. Malo sam se sada ovdje, ali pozitivno začudio da je nizozemsko predsjedništvo razmišljalo o, tako nečemu. Ja se nadam da ako jedno predstavništvo to pokrene. Nadam se da se to neće samo zaustaviti na tom jednom predstavništvu. Mislim da bismo za to trebali više od šest mjeseci i stoga mislim da bi to više trebala preuzeti visoka predstavnica. Mi kao parlament doduše nemamo tu nikakvih razloga da jasno ne kažemo da to zahtijevamo. U jednom kraljevstvu, koliko se sjećam, nikad u proteklih nekoliko godina nije bio bolji trenutak za više europskih integracija, neovisno o tome jesu li najavljivali referendum ili ne. Dakle, mislim da to ne bi trebalo imati učinka na nas, ali e, situacija diljem svijeta i ekonomski pritisak pod kojim se nalazimo, nalazimo čini da je pojačana suradnja od velike važnosti. Moje pitanje je upućeno stručnjacima što se tiče stalne strukturirane suradnje, dakle PESCO. Tu možemo imati minimalistički pristup, dakle trebamo najmanje imati dvije države članice koje će se mm, složiti oko toga i zatim se to predstavlja visokoj predstavnici. Ona donosi odluku kvalificiranom većinom u vijeću e, s čime se to omogućava. Dakle, to je taj minimalistički pristup koji nije moj cilj, ali mene zanima kako to stručnjaci procjenjuju? Koliko bi po vama trebalo imati država članica kako bi imali doista učinkovitu politiku? Imate li tu neke predučbe o tome? Što se tiče izjava i uspjeha na tom polju, naravno Uvijek se iznova postavlja pitanje političke volje. To je važno za ostvarivanje rezultata i baš kada se radi o um, obrambenoj robi ili istraživanju obrambenih proizvoda, to je nešto što isto tako želimo postići i um, tu, se, tu je dakle to je jednako važno. U toj kombinaciji da dakle Europska komisija i vijeće i Europska služba za vanjsko djelovanje rade na tome zajedno sa Europskom parlamentom, ako dakle institucije sve donesu odgovarajuće odluke poput Europskog parlamenta, mi ne možemo to sami osladiti, ali ako to čini Europska komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje, ako tu sve donesu odgovarajuće odluke, onda mislim da će se izvršiti pritisak na oklijevajuće države članice i e, kao što sam već mislim da je globalna situacija sada dosta e, prikladna kako bi tu doista učinili nekoliko važnih koraka unaprijed. Uh, thank you very much, Chairman. Um... Hvala vam. Lijeka. Lijepa. Kada smo... A, kada je govorio o zadnji govornik, htio sam reći Aleluja, on je shvatio potpunosti poruku za sigurno središnjem dijelu njegovog izlaganja. Postoji očita razlika u mišljenju i sve naše rasprave, dakle o zajedničkoj, zajedničkoj sigurnosnoj, vanjskoj, obrambenoj politici se svode na te razlike. Čemu služi Evropska unija, dakle? S jedne strane je tu dakle ideološka želja da za integriranim europskim državama tu se donosi velik broj odluka koje Europa odlazi u tom smjeru da kako onda želite zajedničku obrambenu, vanjsku politiku sa svim pripadajućim zamkama kao što su zajedničke nabave, zajednički proračun i tako dalje. Ili je li Europska unija pragmatična organizacija koja želi dodati vrijednost u onim područjima gdje ona korisna i od pomoći? I to je stajalište koje su Britanci, između ostalog, ono, uvijek zauzimali i u području obrambene politike. Gospodin de France je bio zbilje u pravu. Zašto inzistiramo na nečem što neće uspjeti? Zašto ne učinimo rađe nešto što je korisno? Nije potrebno da Europska unija bude uključena primjerice u koordinaciju industrijskih projekata. To mogu i same države učiniti, a velike kompanije u nekim državama da kako mogu se okupiti i raditi na zajedničkim projektima tamo gdje to ima smisla. Nije nam tu potrebno uključivanje Europske unije. Također nije potrebno da se ona uključuje u pitanje obrane. Nijedan od naših govornika danas nije spomenuo NATO-ova, ovaj naziv se nije spomenuo. Imamo dakle vrlo učinkovitu obrambenu organizaciju. Meni su jasni argumenti što se kaže o sad sada SAD će izgubiti interes, moramo biti samostalni. Dakako da evropljani moraju učiniti više, ali to ne znači stvaranje alternativne strukture. Ono što bi imalo smisla to je da se sve demokracije posjednu za zajednički stol kada dođe do krize, moramo se dakle sjesti za stol sa sad i odlučiti tko će ovdje poduzeti najveći napor. Postavilo se pitanje na sastancima treba li Europska unija preuzeti vodeću ulogu. To se pitanje postavljaju samom NATO-a. Trenutno ono što imamo tu su dakle ove ideološke podjele. Nešto, to je nešto o čemu bi se moglo razgovarati. U jednom forumu sada se o tome razgovara drugamo, a sve kako bi se više integrirala Europa. Dakle, moja molba kao i natrag 15 godina je odustati od ovoga, koncentrirati naše napore u područja gdje ovo može biti od, pomoći. Komplementirajmo, popunimo ulogu NATO sa raspoloživim instrumentima na razini Europske unije dakle kada je riječ o upravljanju krizama, na primjer civilni, dakle, instrumenti, iskoristimo ih vrlo učinkovito, to do sad nismo bili kadri učiniti, dakle, i kod civilnih instrumenta to nažalost na dijelu, oni bi mogli biti koristan dodatak alatu na to. dakle, budimo pragmatični, odustanimo od ovog, od ovog ideološkog stremljenja kojim smo se do sad bavili. Hvala lijepa. <clears throat> Ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte mich... Hvala lijepa. Ja, ja bih se htjela još jednom osvrnuti zapravo na jednu točku koja se već nekoliko puta spomenula, dakle što se tiče nedostatnih eh, parlamentarnih prava. Ova rasprava mi je još uvijek tu dosta nejasna. Gospodin Leinen je rekao da o tome trebamo raspraviti, da se na to trebamo jednom osvrnuti. A kada to ovdje činimo, onda po mom mišljenju to uvijek ode u tom smjeru da su nacionalne kontrolne ovlasti e, jedna smetnja, da sprečavaju brz napredak određenih procesa i ja zapravo onda premalo o tome čujem, a uopće niti ne čujem ovdje u ovom domu da konačno jednom tražimo da bi trebalo doći do promjena u parlamentarnim ovlastima Europskog parlamenta, dakle da se parlamentarne ovlasti Europskog parlamenta proširi. Dakle, ako kažemo jedno, moramo reći i drugo. Dakle, to da ovdje samo imamo pravo postavljena pitanja, ali ne ovlasti donošenja odluka i da bi ovaj Europski parlament trebao imati i e, ovlasti za donošenje odluka i da bi trebali onda tu raspravu voditi intenzivno upravo u tom smjeru, a ne u tom drugom smjeru e, kao što se ta rasprava vodi i u Njemačkoj da se te parlamentarne ovlasti ostave, e, da ne mogu uopće djelovati ili da ih se čak i ukinu. Zatim imam još jednu primjedbu i tu bih htjela dati e, nešto vam za razmišljanje, za jednu raspravu, nešto što uvijek iznova spominjemo u odboru za obranu. Tu se radi o fleksibilnim mogućnostima financiranja za istraživanje u svrhu naoružanja. Na temelju Lisabonskog ugovora se trenutno govori da je stroga zabrana financiranja E, militarnih aktivnosti iz europskog proračuna upravo ne vrijedi za određena područja, a jedno od njih je istraživanje u svrhu naoružanja. Trenutno e, jedna skupina Group of Personalities e, istražuje ovakvu, ovakav projekt a tu se pretežno nalaze lobijisti za naoružanje i nema nijednog predstavnika civilnog društva u toj skupini. Moje pitanje upućeno stručnjacima bi bilo e, ne predstavlja li to i po vašem mišljenju veliku opasnost za to da se e, naš plan definira upravo od onih koji će na koncu od ovoga profitirati. Također smo spominjali glasanje sa kvalificiranom većinom, dakle stalna strukturirana suradnja. To je dosta neobična stvar. E, trebali bismo imati jedan inicijalni fond za europske intervencije i trebali bi imati i stalno strukturiranu suradnju. To je nešto što je moguće prema Lisabonskom ugovoru, ali neobično je to što su to upravo ta dva područja gdje imamo najmanje konkretne rezultate. Po vašem mišljenju imali ste nekakve veze s time da se tu zaobilazi ono načelo posljednje konsenzusa i kakve biste vi zaključke iz ovoga izveli. I um, na posljedku, ali ne najmanje važno, mislim imam još pitanja, ali onda bih prekršila svoje vrijeme za govor. Jedno pitanje vezano uz konkretizaciju e, klauzule o solidarnosti, dakle članak 222 e, u ugovoru o funkcioniranju Europske unije e, kaže da se mogu i u inozemstvu izvan Europske unije koristiti um, neke obramene um, jedinice, uh, primjerice za sprešavanje uh, katastrofa, što um, po vama mogu biti te katastrofe, jesu li to primjerice i masovni prosvjedi ili su to katastrofe koje um, provzrokuje čovjek i kakva bi onda definicija bila tih katastrofa i koja bi bila ograničenja. Hvala. Thank you, Chairman. I welcome Hvala lijepa. Pozdravljam današnju raspravu. Nadam se da ćemo i ovdje dobiti neke korisne informacije. Tu sam zapisao neke stvari koje želim, na koje želim skrenuti pažnju, dakle Lisabonski ugovor se je primjenjuje kada je riječ o obrani, pa sve što se tiče ovog područja, nalazi se već u Lisabonskom ugovoru, može se samo iskoristiti, to je tako. Potom političke podjele. Imamo dakle Ujedinjeno kraljevstvo, Francusku, druge NATO članice, gospodin orden se već time bavi, on ima drugačiji pristup, dakle, od razliku Švedske, Austrije i tako dalje, koje su uglavnom neutralne. To je jedna od točaka u kojima ova politika neće funkcionirati. Također zemlje su se koncentrirale na, na kapacitete, pa dakako treba se baviti dugoročnim planovima, to je od ključne važnosti. Pogledajmo situaciju u Sira, Siriji, Iraku, Libiji, dugoročna strategija tu nije postojala. FDP ste se opisali kao lazanju, nije mi i jasno zašto baš to meni više izgleda kao tanjur tjestenine, zato što je okrenuta u više različitih pravaca. Oui, merci monsieur le président, je m'excuse d'abord d'avoir pas d'avoir été Hvala lijepa i oprostite što sam bio neko vrijeme odsutan. Htio bih reagirati na ono što su rekli kolege Van Orden i Carver. U mladosti sam sanjao o tome da postoji zajednička europska obrana, onda sam shvatio da je Francuska to željela i mogla je to ostvariti, a onda je u Europi bila postojala i Rusija i to je bilo sve što se tiče tipično europske obrane. I onda sam se morao jednostavno svrstati uz realiste. Mislim da naši kolege iz Velike Britanije imaju pravo. Ne dijelim njihovo mišljenje o NATO savezu i želim da Francuska izađe iz NATO saveza, ali kako možete stvarati europsku obranu ako nemate e, mogućnosti za to? E, tko ima neovisno nuklearno naoružanje i podmornice nuklearne? E, samo Francuska, Britanci ih imaju ali nisu stvarno neovisni. I e, isto tako, e, moram se vratiti upravo na ovu ideju. Ja sam zato da sinergija postoji kada se radi o komplementarnim kapacitetima i mogućnostima da se načini nešto komplementarno. Pa ne mislite valjda da će francuska dopustiti da većina drugih zemalja diktira njezinu politiku, pa sanjate o tome, šta vam pada na pamet. Britanci također to neće dopustiti i što će na kraju dobiti? Samo male zemlje koje će kreirati europsku politiku na osnovi E, nekih negativnih aspekata prošlosti. Trebamo e, vidjeti kakvi su interesi e, među velikih sila. Moramo raditi nešto tamo gdje stvarno imamo dodanu vrijednost. A moramo prestati, baš kao što je rekao kolega Van Ondern, imati ideološki pristup koji apsolutno ne vodi ničemu. Mr. Epitideos. Zastupnik Epitideos, izvolite. Hvala lijepa. Ja bih mm, zahvalio svim stručnjacima koji nam sada daju priliku da raspravimo o ovoj jako važnoj temi. Želio bih se koncentrirati ono što je rekao i sam predsjednik Juncker kada govori o stvaranju europske vojske. Iako ostavimo po strani sve praktične gospodarske i pravne prepreke koji bi mogli eh, dovesti do stvaranja zajedničke obrambene i vanjske politike. Stvaranje evropske vojske je nešto potpuno teoretsko i abstraktno koje ne bi služilo interesima Evropske unije. Netko je s opravdanjem rekao da bi tu kao alternativa, da je tu NATO. Kao što znate, NATO je sa zajedničkom obranom ima čitav niz mjera koje predviđa članak 5, a to je mogućnost dakle, da obrani državu članicu koja je napadnuta. Koliko mi napravimo nešto slično tome u Europi? Prvo što se moramo pitati jest kako ćemo definirati koje su to prijetnje koje bi se mogle smatrati kolektivnim prijetnjama za evropsku obranu i odakle bi te prijetnje trebale, odnosno mogle doći iz Rusije, iz Kine. Te zemlje su naši strateški partneri, dakle s jedne strane bismo s njima surađivali kako bismo riješili neke druge krize i probleme poput e, trgovinskih pitanja ili borbe protiv terorizma ili situacija u Siriji i Ukrajini, a s druge strane bismo im mogli prijetiti, reći da se evo spremamo na neki njihov eventualni napad. Kako možete misliti da ovakva politika može imati uspjeha? Potom želi se stvoriti evropska vojska koja bi im bila kadra učiniti napade. Kakav bi to učinak imalo na zemlju u susjedstvu? Je li se o tome razmislilo? Je li se razmislilo o tome da bi neka zemlja mogla iskoristiti ovu zajedničku obranu za vlastite strateške interese. Koji poticaj može dobiti mladić koji bi mogao biti pozvan u vojsku, eventualno žrtvovao svoj život u jednoj evropskoj vojsci, a njegova zemlja pritom nije izravno izložena prijetnji ili imate li na umu neke ekonomske poticaje? S mi se ne čini dovoljno ozbiljno niti ostvarivo. Koliko god odbijemo prihvatiti i obrana određenih zemalja je odgovornost um, zemalja, samih zemalja. Dakle, samo jačanjem nacionalnih vojski možemo dobiti jačanje Eurokora. Dakle, ove jezgre Evropske vojske, vojske koje postoji ne bi se smjela mijenjati s obzirom na trenutne mogućnosti, dakle to su mogućnosti djelovanja u mirovnim misijama. Jedini sektor u kojem se može surađivati kada je, kada je u pitanju sigurnosna vanjska politika jest ono vojne industrije i tu bismo se na, na to bismo se eventualno trebali koncentrirati. Merci, monsieur président. Euh, Mislim da uz e, podršku stručnjaka kojem se ovom prilikom zahvaljujem, da smo jutros vodili vrlo zanimljivu raspravu, jedno od najzanimljivijih za nas, ali također i za budućnost. Neki od vas kažu da Europska obrana ne bi smjela i e, ne može i ne bi smjela funkcionirati a, a to je jedna europska obrana, a druga stvar je europska politika za sigurnost i obrane. možda ne moramo imati europsku obranu, ali što to znači? Mi e, time e, se odričemo toga da budemo e, politička velicila, jer jednostavno kažemo da ne smijemo tu odlučivati. Međutim, er, mi time se odričemo mogućnosti da budemo i ekonomska velesila. Jer jedna stvar je sasvim jasna. U današnje vrijeme e, obrambena politika, odnosno sila, ima utjecaja na određena tržišta. To znači također da se odričemo toga da se branimo u međunarodnoj konkurenciji. Moramo toga biti svjesni. U današnje vrijeme niti jedna država zasebno, niti jedna država koja se e, ujedini s nekom drugom državom ne može funkcionirati e, u jednom unutrašnjom trgovinom i nositi se sa zemljama kao što su E, e, Kina primjerice, a vrlo skoro i Indija. I to znači da mi odustajemo od toga da štitimo naše građane zato što svi evropski građani u današnje vrijeme jesu u istoj vrsti opasnosti. Ta opasnost nikada nije bila tolika u prošlosti. I do sada su se mogle e, ugušivati neke neki problemi u svijetu, neki sukobi u svijetu, ali sada to više nije moguće. Vidimo što se događa na Bliskom istoku, daješ, vidimo što se događa drugdje, to je prijetnja za naše građane, ali i za opskrbu naših zemalja. I vi mislite da će neke države moći same djelovati na taj način. Da, govori se o NATO savezu. Ja sam često sjedila u NATO savezu. Rekla bih da NATO savez sam bez europskog stupa ne služi ničemu. Nemojte zaboraviti jedno. U današnje vrijeme Sjedinjene se američke države sve više okreću azijskim problemima, a s druge strane Sjedinjene američke države se žale, ja sam osobno tomu svjedočila, da to da Europa ne ulaže nedovoljno napora kako bi izdvajala za obranu. A također sam se nalazila za tim stolom kada su e, Amerikanci rekli da neće u nekim slučajevima sudjelovati u rješavanju određenih problema, ne bude li Europa e, uložila više napora. Dakle, mi smo jutro govorili o financijskoj situaciji koja je jako bitna. Jasno je da nećemo imati evropsku obranu, budu li samo dvije ili tri države izdvajale dovoljno kako bi vlastite građane štitili. I iz tog razloga se sada od njih traži da štite i građane drugih zemalja, a da pritom te druge zemlje ne maknu ni malim prstom u tom smislu hoće li sve zemlje, uključujući i male zemlje, e, zaista načiniti određena izdvajanja u, osnovu, u odnosu na vlastiti PDB, e, BDP kao stotine velike države. I isto tako, e, hoće li se misliti o tome, jer to možda može biti pozitivno, i za europsku obrambenu industriju. Mislim da je to ključno pitanje. I uvijek se vraćamo na isto. U osnovi radi se o pitanju političkog izbora i političke volje. Meni bi bilo drago da u ovom parlamentu gdje govorimo puno o našim vrijednostima, da tu budemo svjesni da se te vrijednosti treba braniti, ponekada uključujući i u okvirima obrane i sigurnosti. Grazie. Eh, non vorrei che la Hvala vam. Ne bih htio da ovo bude rasprava koja će postaviti parlamenta našu protuzajedničkoj vanjskoj obrambenoj politici. Dugo smo raspolagali diplomacijom koja je bila na tragu onoga što je rekao Lord Armiston 550 godina koji je rekao da ne postoje stalni prijatelji ili neprijatelji. Znači, samo interesi pojedinih zemalja mogu biti takvi. To je jedna fraza koja je, koju je nakon sto godina ponovio Charles de Gaulle. Suštinski moramo izaći iz jedne svojevrsne kontradikcije prije svega počeš od činjenice da i danas imamo grupiranje određenih zemalja članica koje se nisu promijenile sa svijetom koji se s tubokom promijenio. Međutim, kontradikcija je i to i postavljanje pitanja unutar Europske unije. Je li u redu govoriti o većoj nacionalnoj suverenosti vis-a-vis? vanjske obrambene politike, a s druge strane se veli da Evropska unija da je ona odsutna e, sa e, svjetske pozornice. Ja isto ja mislim da nemamo alternative. Koliko pogledamo scenarij koji se pokazuje na horizontu, meni se čini da postoji svojevrsno povlačenje SAD-a iz različitih razloga i to sada dovodi do praznine, to je praznina koju je potrebno popuniti jer ukoliko to ne bude, tu prazninu ne bude popunila Europska unija, tu će, tu će prazninu popuniti van, ruska vanjska politika ili kineska vanjska politika koja se temelji na gospodarskim pitanjima ili će tu prazninu popuniti novo razdoblje sukoba. kriza koja se događa na Bliskom istoku. Vidimo podjele, dakle među ovim zemljama čije su granice određene ravnalom, to je sad jasno da se događa upravo u tom dijelu svijeta. Koliko želimo promijeniti tendencije, potrebno je provoditi ono što se već nalazi u Lisabonskom ugovoru i potruditi se da se zajednička vanjska i obrambena politika da postanu Mm, stvarne. Na taj način, dakle, provođenje znači investirati u tom pravcu. Ne sumnjam da sam ja dio onih koji smatraju da treba prepustiti dio suverenosti zemalja članica, dakle vanjskoj i obrambenoj politici Europske unije. I na koncu jedan da upućena našim gostima. Nema sumnje da se nameće pitanje razmišljanja o ulozi Europske unije i ulozi NATO-a kada je riječ o obrambenoj politici. To velim zato što smo vrlo dugo imali preklapanje ovih uloga, dakle preklapanja politike Europske unije i politike NATO i nije bilo puno koristi od toga, naročito na istoku Europe. Dakle, mislim na odnose između Europske unije i Rusije. Dakle, možda bi zajednička obrambena politika, ovdje sada ne želim govoriti o tome uči ili ne uči, uvjeti se već znaju, već e, zajednička obrambena politika Europske unije mogla bi biti od koristi i za veću autonomiju Europske unije kada je riječ o međunarodnim odnosima. Uh, Hvala. E, ja zapravo imam vrlo nijansirano viđenje o svemu tome i pragmatično mišljenje s gospodinom Schaffhauserom. Se slažem da vanjska i sigurnosna politika u EU nema se se voditi glasanjem kvalificiranom većinom to je nešto gdje svaka država treba donijeti odluku u suradnji e, s europskim partnerima, ali usput budi rečeno, gospodine Schaffhauser, Velika Britanija ima neovisno nuklearno naoružanje, baš kao što to ima i Francuska, ali ne smijemo sve stavljati u isti koš. Gospođa Thatcher se e, svoje vremeno bila Um, rekla da ne smije se biti dio jednog isključivog europskog djelovanja. Međutim, situacija vezana za e, situaciju s Iranom, Priština i Beograd i sporazum o Kosovu je nešto što je ipak rezultat suradnje među europskim državama. Zapravo pitanje je, ja se slažem s kolegama, trebamo li mi imati velike strukture poput Europske u službe za vanjsko djelovanje i sve troškove koje ona povlaže. Sasvim sigurno ne treba Europska vojska. Međutim, Europa ima ograničenja, pitanje e, suradnje između Turske i Cipra i tako dalje. E, naravno je naravno izvrstan kada se radi o obrani naših teritorija. E, mm, obrana baltičkih zemalja, pa u to se sve uključuje i Amerika i tako dalje. Ali kada se radi o vođenju ratova u Libiji ili Afganistanu, e, to su tijek djelomično uspješnice. I postoji zaista jedan veliki uspjeh gdje sam ja sudjelu upoznao jer sam pisao izvješće, a to je operacija Atalanta prorba protiv piratstva kod roga Afrike. E, NATO je vodio jednu malu operaciju uz to, međutim, Rečeno je da Amerika sama e, ne može e, e, dovesti neke uza sebe neke nesvrstane zemlje kao što je na primjer Indija. Dakle, sve to skupa je vrlo šaroriko, ali ipak ima stvari koje su se ostvarili u okviru zajedničke obrambene politike, međutim nikada se ne može ići protiv nacionalnih interesa. Hvala vam lijepa dame i gospodo, upustite da ja iznesem nekoliko primjedbi. Imam e, dojam da se pojavljuju neki problemi za, koje uopće nismo, za kojima nismo uopće tražili. Nitko ne želi ustanoviti europsku vojsku i e, to i nije zadaća našeg panela, dakle pitanje što se treba napraviti sa ugovorom iz Amsterdama i da se treba uspostaviti europsku vojsku. To uopće nije moguće pod eh, Lisabonskim ugovorom. I zbog toga, gospodin Van Orden, vi ovdje idete izvan našeg okvira. Da, ali to nema veze sa Lisabonskim ugovorom. Trebalo je doći do promjene Lisabonskog ugovora, gospodine Tenoke. Nemojte nešto, nešto spominjati o čemu se zapravo ne radi. To je populizam kojeg možete vršiti doma, ali ne ovdje. Mogu li završiti svojim primjedbama, gospodine? Mi ovdje raspravljamo o izvješću unutar kojeg ćemo vidjeti što se može učiniti u okviru Lisabonskog ugovora. U je jasno da u okviru Lisabonskog ugovora se ne može ustanoviti europska vojska. I zbog toga ovo nije stvar u kojem raspravljamo, a tko tvrdi suprotno ne radi s dobrom namjerom. To je u potpunosti jasno. Gospodin Van Orden, možete to ponavljati koliko god hoćete, ali to nije naša, predmet naše rasprave. I jasno je ono što je rekla gospođa Lusing. Moramo usvrditi da to nije moguće i da nemamo demokratski pravne pretpostavke za to i da zbog toga ne možemo imati europsku vojsku. Europska vojska bi mogla postojati samo a kada bi došlo do promjene ugovora s kojim bi Europski parlament dobio parlamentarne ovijesti koje trenutno imaju nacionalni parlamenti. Budući da nemamo tu promjenu ugovora, ne možemo imati Europsku vojsku, to je vrlo jednostavno. I zbog toga ne bismo trebali raspraviti o jednom takvom duhu koji budi strahove e, među građanima, a uopće nije realistično. Dopustite mi da završim. Dopustite mi da završim, gospodine. Ponašajte se pristojno. Ja mogu izaći primjedbu kakvu god želim, kao svaki član ovog doma. Nisam e, vam upadao u riječ kada ste vi govorili. Nastavimo, molim vas za tišinu, inače ću vas morati zamoliti da zapustite ovu doranu jer smetate našoj raspravi. Dakle, moramo usvrditi da ne možemo imati europsku vojsku pod važećim ugovorom, ali ono što možemo napraviti je iskoristiti postojeći ugovor, a u postojećem ugovoru imamo e, predviđeno da je dakle moguće imati stalnu strukturnu suradnju, to ugovor to navodi i to uvijek uh, uz poštivanje demokratskog legitimiteta kojeg ima ili Europski parlament ili nacionalni parlamente, dakle ništa se tu ne mijenja. E, tako i u, imamo i mogućnost suradnje u drugim područjima, imamo na primjer na području gospodarstva mogućnost stalne strukturne suradnje i tako je moguće dakle isto i na području zajedničke vanjske i sigurnosne politike. To je dakle pitanje imamo li tu koaliciju voljnih država koji se žele udružiti i to je predviđeno u ugovoru. I zbog toga su ti argumenti kojeg sam čuo od nekih članova zastupnika Ujedinjenog kraljevstva da dakle se pokušavaju spriječiti oni koji to žele učiniti. To je politički stav, ali to nema veze s ugovorom. U ugovoru izrečito postoji predviđena ta mogućnost uspostave stalne strukturne suradnje. I ako je to dakle kolica voljnih, ne bi oni koji ne žele u tome sudovati trebali pokušati spriječiti one koji to žele. Mislim da je to taj politički izazov kojeg imamo i kojeg moramo riješiti. To nije pitanje koje je povezano s pitanjem NATO saveza. Ja od mnogih e, službenih e, američkih političara kao i pripadnika američke vojske e, da Europska unija treba bliže surađivati na području obrambene politike zato što vide da SAD sam ne može ojačati NATO savez ta zamisao da se troši 2% BDP-a iz nacionalnih poračuna, to neće funkcionirati. I Ujedinjeno kraljevstvo je baš ove godine vodilo e, izvornu kampanju gdje su rekli da žele biti ispod tih 2%. I s time su dobili izbore. Dakle, jačanje možemo postići samo kroz stvaranje sinergije, kroz e, objedinjavanje i dijeljenje zajedničkih resursa, kroz e, zajedničku nabavu po pitanju naružavanja i javne nabave i tako da i tako što ćemo jačati Europsku obrambenu agenciju. Samo tako možemo dobiti tu snagu koja će nam omogućiti da ojačamo NATO savez, ali osim toga su nam potrebni vlastiti kapaciteti. Nije prihvatljivo da, e, Marija je na to ukazala, da E, Europska unija može djelovati samo zajedno sa Sjedinim američkim državama. Postoje e, neke situacije gdje su Sjedinim američke države same djelovali i možda će doći do neke situacije gdje će Europska unija htjeti djelovati samostalno, bez SAD-a. Europska unija nije u, u svim obrbenim pitanjima ovisna o nekim senatorima iz SAD-a. To je dakle jedna slabost NATO saveza, ali tu je moguće da imamo veću težinu u tom demokratskom procesu. 190 milijardi eura trenutno države članice troše za obranu, a rezultat je katastrofalan. Mi dakle trošimo uzalud novce poreznih obveznika. Neke vojske u državama članicama imaju um, stalne troškove od više od 80% njihovih proračuna. U Njemačkoj imamo toliko mnogo civilnih službenika u e, Njemačkom ministarstvu za obranu kao i e, za tijekom e, hladnog rata. Imamo 70 tisuća vojnika sada, tada za vrijeme hladnog rata smo imali 500 tisuća vojnika, a zapravo su nam troškovi jednaki. Što znači da možemo dosta toga zajedno učiniti, uštediti novac. Mislim da je to smisleno gospodinu Ondazi i drugima sam jako zahvala na njihovim prijedlozima. Gospodin Ondaza je primjerice govorio o analizi priopćenja za tisak visoke predstavnice, govorio o pojedinim težištima i tu je znanstveno nešto podupio što sam ja do sad samo imao kao neku vrstu osjećaja i to je zapravo ono odlučujuće. Mi često iznosimo izjave, ali gdje smo bili u zadnjem tjednu u prosincu kada su u New Yorku Rusi i Amerikanci raspravljali u Siriji. Gdje smo mi onda tu bili? To je bilo nešto upravo što ste i vi htjeli reći. I kada go, čitate zaključke od e, sastanka vijeća ministra vanjskih poslova koji je održan jučer, onda se to tu sve spomenje. Ali ne postoji ta želja da se izvrši pritisak govorimo o takozvanim hotspots e, za izbjeglice i o mnogim drugim stvarima. To je sve važno, ali završiti taj rad uz određen napor, udružiti vodeće osobe, o tome se vrlo malo govori. Postoji tu nešto u određenim točkama kada se vrlo detaljno pročita taj tekst, ali to nije nešto za što smo se doista i obezali. I sada ponovno svaki ministar vanjskih poslova želi sam završiti rat i ne želi predati visokoj predstavnici gospođi Mogherini vodeću ulogu. A to je povezano isto tako i sa činjenicom da visoka predstavnica, potpredsjednik komisije i Europsko služba za djelovanje nisu možda spremni tražiti i zahtijevati to da to mogu učiniti jer se tu izlažu riziku da ostvare neuspjeh. To je možda isto povezano s tim, a to me jako zabinjava A kada govorimo o e, izbjeglicama, onda možemo reći da ako Europa ne stvori pristupe i rješenja za rješavanje krize, onda nam neće ništa uspjeti niti kada hoćemo ublažiti simptome te krize. I tu želim još u jednoj zadnjoj rečenici reći nešto što je povezano sa takozvanom mekom i tvrdom moći. I meka moć je samo ograničeno učinkovita ako drugi ne znaju da je moguće da imamo i tvrdu moć. Naš prioritet je meka moć, ali mogli bismo postupiti drugačije. Dakle, to je bio uvijek važan stav kako bi sa diplomatskim sredstvima mogli dovesti do humanitarnih promjena. I to je nešto što mi trenutno nedostaje u našoj politici. E, to je jedan veliki nesporazum, jedan veliki manjak, to sam htio reći, ali isto tako se ispričavam jer se uvijek trudim da zadržim Britance u EU, uniji, ali to me neće sprečavati da kažem istinu o europskoj e, vanjskoj sigurnosnoj politici samo zbog e, jednog referenduma s kojim protivnici Europske unije mogu postići e, svašta u jednom kraljevstvu na uštrb Europske unije. I sad nam prostoje vrlo malo vremena jer sam ja puno govorio, ali bih zamolio da naši izlagači kratko još iznese neke primjedbe, možda u obrnutom redu slijedu. Dakle, gospodin De France je bio zadnji govornik, izvolite, predajem vam riječ. Yes, um, thank you. Maybe, so just to be very, very... Hvala, evo, pokušat ću vrlo kratko još komentirati pojasniti e, neke aspekte. Institucionalna debata, mislim stvarno da u e, temeljnim ugovorima imamo sve, međutim to moramo i primijeniti što se tiče bijele knjige. Jednostavno sam htio reći da prošlog mjeseca, početkom rujna, je Michel Barnier i zapravo e, komisija je to predložila ministrima obrane a uglavnom većina je to toplo prihvatila. E, možda će se to moći napraviti za vrijeme nizozemskog predsjedništva i bude li Europski parlament ušao u tu e, raspravu, bilo bi, e, bi dobro da se u to uđe nakon što se izradi Europska globalna strategija. Ono što je bitno jest da ta globalna strategija ne ostane samo globalna, treba postojati veza između e, sredstava i e, dijela. Dakle, e, morate napisati globalnu strategiju, ali morate negdje točno to i izraditi kako ćete je provesti. Inače smo preveliki ideolozi i jedne druge okrivljujemo da smo preveliki ideolozi, ali mislim da ono što je jako bitno e, nije pod čijom zastavom nešto radimo, već da shvatimo svijet oko nas koji su rizici i opasnosti koji postoje, što mi želimo napraviti u tom smislu i s kakvim e, opremom, kakvim kapacitetima možemo na to odgovoriti. E, ja E, mislim da puno stvari nije relevantno vezano za NATO, jer ćemo, a, a budemo li preveliki ideolozi, teolozi, onda ćemo postavljati kriva pitanja e, i a mislim da je u osnovi situacija puno, puno jednostavnija. I posljednje a, e, moram reći da se u potpunosti slažem što je rekla ministrica Alio Mari. Hvala. Hvala. Pa nemam što puno dodati u ovom času. E, moram jednostavno reći da sam ja u svom izlaganju govorio o NATO savezu i e, da sam rekao da je malo vjerovatno da će se stvoriti Europska vojska sve dok NATO savez bude postojao. Jer da e, državama članicama NATO daje zapravo jedan e, jednostavnije rješenje e, za odgovor na opasnosti i rizike. Problem je međutim da je to tjesno vezano s time što radi Sjedinjene američke države. Bez doprinosa SAD-a i ulogom SAD-a kao primus interpares u e, NATO savezu, NATO ne bi mogao dobro funkcionirati i jamčiti istu razinu sigurnosti kao što to čini sada. A mislim e, da to isto vrijedi e, sada kad se suočavamo sa onim što se naziva ponovno ponovnim javljanjem Rusije. Na koji način odvratiti Rusiju u toj novom relativnom e, smionom pristupu europskoj i e, blisko istočnoj sigurnosti. Ne znam, za sada je NATO napravio poneke e, potez i reagirao je na ovaj ili na prilično korektan način, ali trebamo vidjeti hoćemo li mi reagirati i napraviti ono što Amerikanci traže od nas, a to je primjerice da povećamo izdvajanja za obranu, da povećamo naš proračun za obranu. Ne budemo li to napravili, ne budemo li imali nove inicijative vezano za sredstva, onda ćemo vjerojatno trebati tražiti od Amerikanaca da posao obave za nas. A onda ako oni to ne budu učinili, tada ćemo imati problema. E, mislim da tako stoji situacija s europskom obranom. Moramo biti učinkovitiji. Sadašnja situacija je takva da se e, novac na koji se e, no, način na koji se novac troši u Europskoj uniji za obranu nije baš učinkovit. Kako bismo imali bolje europske politike, u obrambenoj industriji, obrambenoj tehnologiji, dvojnim tehnologijama, tehnologijama za sigurnost. Dakle, vjerojatno će biti učinkovitije da to radimo zajednički i vjerojatno će rezultati toga biti bolji. Hvala. Hvala. Ovo je zaista bila fascinantna rasprava. Svega četiri stvari na koje se želim ukratko usvrnuti. Prvo, demokratska kontrola. I ja se slažem da bi se trebalo više demokratske kontrolirati, e, naročito operacije. A što se tiče odluka da se sudjeluje u e, vojnim operacijama, to je države trebaju raditi, ali mora postojati i nadzor nacionalnih parlamenta s time kako se e, te vojne operacije odvijaju. Ja sam čak pisao e, moj doktorat na tu temu i u svakom slučaju nadzor treba biti e, na razini nacionalnih parlamenta Lisabonski umbor omogućuje samo da Europski parlament to radi dakle samo u određenim situacijama. Ja mislim da što se tiče e, nadzora da jedino što se može napraviti je u okviru atinskog mehanizma. Što se tiče stalne strukturirane suradnje i koliko država članica u tome treba sudjelovati, e, kako ja vidim u e, ugovorima, za razliku od ojačane strukture gdje može biti mnogo vidova, ovaj, stalna suradnja ima samo jedan vid u temeljnim ugovorima i ja mislim da bi e, trebalo imati za cilj da što veći broj država članica sudjeluje u stalnoj strukturi, jer ne možete imati jednu za suradnju između recimo Njemaca i Nizozemaca ili među baltičkim zemljama i tako dalje. Dakle, jedna za što više država moguće treće o klauzuli solidarnosti te korištenju e, vojnih snaga u slučaju elementarnih nepogoda. E, pozvalo se na klauzulu solidarnosti u lipnju prošle godine, a ja mislim da e, koristiti vojne snage za slučaj za slučaj nemira nije moguće. Vojne snage bi se mogle koristiti u slučaju elementarnih nepogoda ili pak e, kada je dođe do nekih nesreća. E, to se može e, učiniti u puno slučajeva. Ja mislim da e, ni u kom slučaju se ne bi mogla, je, e, mogle vojne snage koristiti na način na koji ste vi to opisali e, protiv europskih građana u slučaju nerada. Što se tiče zajedničke sigurnosne i obrambene politike, neću govoriti puno o tome i britanske kolege su već na to osvrnule, ali ako gledate kako dvije organizacije mogu djelovati, postoje mogućnosti, a ja mislim da bi možda trebalo biti sjedište e, za neko sjedište postojati, neki glavni stožer za Europsku uniju. I ja se uvijek pitam kako to da e, e, Europska unija ima različite glavne stožere za vojne operacije u sredozemlju i za, na rogu Afrike. Ja mislim da bi čak i Velika Britanija mogla prihvatiti racionalni način objedinjavanja i jednog glavnog stožera, primjerice čak i kada Velika Britanija ima ulogu koju ima operacija Atalanta. Hvala. Evo, dvije stvari, vrlo, vrlo kratko, dva pitanja, jedna od stalnoj strukturiranoj suradnji. E, u ugovoru se ne govori o brojima, već o dva kriterija. Prvi o razvoju kapaciteta za obranu, dok drugi govori o našoj mogućnosti da organiziramo borbene snage E, to trebaju napraviti države članice, međutim e, postoji dosta veliki manevarski prostor u protokolu samog ugovora. Drugo pitanje se odnosi na parlamentarni nadzor. E, možda djeluje lijepo tražiti više parlamentarnog nadzora, a na tom planu, međutim, ono što nas obvezuje jesu pravila koji postoje u samom sporaz, ugovoru. Naime, članak 36. jako ograničava e, na korištenje nadru u slučaju operacije. Međutim, kada se radi o međunarodnim e, sporazumima, e, onda tu vidimo da je i parlament i Europski sud žele to zaštititi. E, Europski sud je primjerice rekao da parlament treba biti odmah i u potpunosti informiran e, da to nije tek e, nešto što treba ostati mrtvo slovo na papiru, već da to treba biti popraćeno dijelima. Kada gledamo na to kako moraju surađivati i institucije, ograničeni nadzor e, može imati određenog smisla i parlament sam mora ostvariti e, sve što u tome stoji. Hvala lijepa svim panelistima. Mislim da je bilo vrlo korisno što smo ih e, danas ujutro saslušali. E, i dvojica izvjestitelja dio tih prijedloga e, mogu unijeti u svoje izvješća i e, zato vam se zahvaljujem, dali ste nam dosta savjeta o tome kako da radimo na tom planu. Gospođo Spinelli, hoćete li vi zaključiti ovu sesiju? Hvala svima koji su se koji su izlagali, koji su javili za riječ. Nemamo više puno vremena. Međutim, eh, htjela bih svega naglasiti jedno i tu ću preći na talijanski jezik. Eh, želim jednostavno raspršiti eh, zabunu. Kolega Jolainen mi je rekao da je parlamentarni nadzor, da parlamentarni nadzor nije vezan za većinsko glasanje i u potpunosti se s njim slažem. Međutim, moje pitanje bilo je da li u slučaju e, velike krize kada se radi o pitanjima rata i mira nije li pravo veta demokratski zahtjev ili pa članak ustava ili pak pitanje ustavne demokracije određenih država članica. To je jednostavno pitanje ono što želim reći je da konstitucionalna demokracija u Europi ne postoji i stoga e, može doći do zabune upravo oko tog e, glasanja, većinskog glasanja. Još e, jedna stvar vezana za NATO savez. Profesor Silvestri je rekao nešto što ja mislim jest bitno. Naime, ne samo da je NATO lakše i jednostavnije rješenje za pojedine europske države, e, nego i iluzije nacionalne suverenosti. To je nešto što NATO bolje jamči nego li Europa. Čini mi se da je to ispravan e, stav i da o tome moramo razmisliti. Ne radi se o tome da je to samo lakše, već e, se radi o održavanju iluzije koju predstavlja NATO savez. Hvala dakle svima, svim kolegama, naročito našim izlagačima.